Colleagues, oh. <laughs> I'm to name you individually to welcome. Dragi kolege, morat će, <laughs> mogu vas poimenično pozdravljati. Dakle, prije početka prevoditelji će nam iznijeti kratku izjavu. Molim vas, stavite slušalice i saslušajte ih. Obavijest prevoditelja. Danas je 37. dan prosvjednog djelovanja konferencijskih prevoditelja protiv eh, nametnutih uvjeta rada od strane uprave. Posljedično tome danas ćemo završiti s radom u tačno najavljeno vrijeme. Hvala. <laughs> so uh, uh, thank you for that. And um, we will, as has been made clear, we will... Hvala dakle. Završit ćemo sastanak u 12.30 kao što je najavljeno. Dakle, članovi imaju prijevod na svoj maternji jezik, imate dnevni red sastanka. Pretpostavljam da možemo usvojiti sa nacrtom dnevnog reda s obzirom da nisam čula nikakve prigovore i započet s razmjenom gledišta. I bavit ćemo se napretkom uh, upravljanju Peskovu koji je ostvaren zadnjih tjedana. Najprije želim pozdraviti gospodina Molnara koji je stručnjak za pitanja obrambene politike u Europskoj službi za vanjsko djelovanje i gospodin Marti koji je zamjenik ravnatelja u EDI. Hvala vam što ste došli. Dakle, na sastanku Vijeća vanjskih poslova 28. lipnja 2018. usvojena su unutarnja pravila upravljanja za PESCO, čime su naglašena prava i obveze država članica koje sudjeluju u projektima pesco te uloga tajništva PESCO-a, čiji su predstavnici danas s nama. Više od pola godine nakon pokretanja Peskova uspostavljena su pravila kako bi se olakšao rad i funkcioniranje Peskova. Ovaj odbor već je od više navrata vodio razgovore na tu temu i posle nam je jasno da je sve još uvijek u začecima. No, pravila upravljanja pokreću određena pitanja. Naime, mi kao parlament uvijek smo, naravno, zainteresirani za proračunska pitanja. Pravila upravljanja imaju pristup e, o troškovima gdje se kaže da postojeći postojeće načelo da su troškovi pokriveni od strane zemlje gdje se stvaraju trebaju Dakle, takav pristup zahtjeva dodatnu potvrdu od strane vijeća. Možete li nam reći kakvi su proračunske implikacije svega ovoga, koliko će vam trebati još e, novog osoblja, kako biste se bavili i zadovoljili e, nove zahtjeve. Dakle, evo, uz ova uvodna pitanja, a sigurno sam da ćete vi htjeti govoriti o nekim drugim pitanjima i bit će tu i pitanja kolega, molim vas. Evo, gospodine Molnar, vama predam odmah riječ. Sure, and thank you, and good morning, uh, Madam Chair and, and colleagues. Um, yeah, I mean, uh, maybe I can go a little bit into uh, some of the progress that have, has been made. Evo ja ću vam malo napraviti jedan sažetak uh, napretka koji je ostvaren od pokretanja PESCO-a u prosincu prošle godine. Govoriti malo o upravljanju i tko je za što zadužen u ovom okviru. Dakle, kao što ste sami naglasili, već smo pokrenuo neke korake kako bismo definirali ulogu i odgovornost različitih aktera. Naravno, tu je i temeljni ugovor eh, koji je u listopadu prošle godine, eh, u prosincu prošle godine usvojen eh, pokrenut i formiran PESCO. U lipnju imamo pravo upravljanja za projekte PESCO-a. Imamo još i nova pravila o ispunjenju preuzetih obveza No, dopustite najprije da kažem, dakle, temeljem članka 46.6 osnovana je stalna strukturirana suradnja i tu se donose odluke e, među državama koje sudjeluju u tome. Dakle, ponekad se to spominje u naziva kao format PESCO-a, no ipak e, na sastanku vijeća svih 28 država članica su tu, ali kada e, vijeće donosi odluke samo 25 država članica glasa, dakle tri ostaju izvan toga i ne mogu blokirati one koje ne sudjeluju u PESKO-u. Vijeće može donijeti odluke ili preporuke. Odluka je naravno obvezujući pravni okvir, a preporuka to nije Dakle, ovo je novi način funkcioniranja. No, u biti i preporuka predstavlja preporu, eh, politički okvir, ali nije obvezujuća. Neću sad naravno iznositi ovdje razne strukture i ovlasti koje postoje, ali evo, svakako postoje dvije strukture. U Pesku imamo dakle razinu vijeća, gdje se donose odluke na razini 25 država članica, onda tu su i projekti koji su relativno samostalni, kojima upravljaju različite skupine država članica, no istovremeno oni su pod, ti projekti su pod nadzorom vijeća. Drugo, kada govorimo o upravljanju unutar vijeća, tu se koriste postojeće strukture, taj je dogovor to je dogovoreno, dakle, a ne stvarati nove strukture. Dakle, imamo e, odbor za nadzor. Tu je forum EDE, e, naravno, koji sudjeluju u tome, dakle, i vojni odbor koji ima nadzor nad radom PESCO-a. Dakle, 25 država članica koje sudjeluju u pesco one kolektivno donose odluke na razni vijeća. One su individualno odgovorne za ispunjavanje preuzetih obveza. I one, dakle, podnose nacionalne provedbene planove koji se onda ocjenjuju, a to su i pojedinačni, ali i grupni prijedlozi za nove projekte. Visoka predstavnica naravno u potpunosti radi na tome ne samo u svojstvu visoke predstavnice, već i tu su i načelnici agencija, ali kao potpredsjednica, ona može raditi i na promociji drugih obrambenih e, inicijativa kao što je EDF. To je važno znati. Dakle, ona je ta koja izrađuje godišnje izvješće o pesku i to smo odlučili da će se dešavati u prvoj polovini godine, četvrtom mjesecu se to podnosi i onda e, se predstavlja u petom mjesecu dokument na vijeću. A isto tako je zadužena, viska predstavnica je zadužena za upućivanje preporuka za projekte država članica. Dakle, viska predstavnica nije ta koja izrađuje te projekte i programe, ali ih e, ocjenjuje. Tajništvo Peskova, mislim da je to evo, ime koje se i uvriježdilo ali to je virtualni <laughs> entitet u biti koji je sastavljen od eh, službe za vanjsko djelovanje i EDE. Tu imamo vojno osoblje, ali isto tako i CNPD koji rade pod eh, čelništvom eh, potpredsjednika od Srana koji dakle u suradnji s EDOM koordiniraju E, cijelokupni rad. Što se tiče svih tema koje se tiču PESCO-a, to je, evo, ta skupina od troje četvero ljudi su predstavili tu jedinstvenu referentnu točku. Dakle, to nije tajništvo sa zastavom i fizičkom adresom, ali to je ipak jedan veliki korak naprijed. I to su službe koje su na raspolaganju viskoj predstavnici. EDA se bavi više kapacitetima, a drugi razvojem politika i naravno pesko je u kontekstu zajedničke vanjske obrambene politike CSFP-a i to je, to se naravno radi u okviru, to je sve u okviru rada komisije. I naravno provjerava se da li postoje sinergija između rada komisije, Kao što ste rekli, pravila upravljanja za projekte PESCO-a usvojeni su kad je to bilo prije dva tjedna, otprilike 25. lipnja. Rasprava se vodila prvenstveno na tome kako urediti projekte, na kojoj razini ih voditi, donositi odluke, kako to se povezati sa okvirnim, odnosno krovnim e, postupkom. Dakle, tu se vodila rasprava o relativnoj fleksibilnosti projekata, istovremeno se pruža i određena pravna sigurnost kako bi se zajamčilo dobar e, i kvalitetan nadzor od strane vijeća. Dakle, kao što vidite, tu su obveze izvješćivanja projekata vijeću jednogodišnje. godišnje. To, smo, to se predlaže prvih e, šest mjeseci. Istovremeno e, uz podnošenje izvješća predstavnice i onda to se sve šalje na odobrenje vijeću. Također u pravilima upravljanja jasno se kaže koje su to informacije koje treba staviti to izvješće. Tu postoje neke smjernice i to je, ja mislim, jako važno imati tu uspostavljenu vezu sa vijećem. Zatim u okviru pravila upravljanja jasno je rečeno kako stvari funkcioniraju, imaju, tu postoje koordinator projekata Dakle, oni su ti koji dogovaraju, organiziraju sastanke i iznose prijedloge za projekte. Imaju određena zaduženja kako bi se zajamčilo da se projekti bave svojim jasnim ciljevima. članovi projekata, to treba jasno reći. Dakle, postoji čitav broj odluka koje treba donijeti. I države su te koje stavljaju na raspolaganje resurse kako bi se ostvarili projekti. Zatim tu je pitanje promatrača. Dakle, imamo koordinatore projekata i koordinatore, a tu imamo veliku fleksibilnost ovisno o projektu, o prirodi, samoj prirodi projekta. Tu treba vidjeti, dakle, da li se želi pozvati druge države članice da budu e, da sudjeluju e, kao promatrači, idealno bilo da se vidi dakle, da se želi pozvati neku treću zemlju. A ako imate nadležnu državu za, na primjer, projekt e, kiber obrane, onda možemo imati promatrače. U svakom slučaju, odluke bi normalno trebale biti donesene prema pravilu jednoglasnosti, osim ako se ne dogovori drugačije. Na primjer, za administrativna pitanja tu može doći do glasanja kvalificiranom većinom, na primjer. U svakom slučaju, tu su pravila donesena. U biti o tako stoje stvari, općenito govoreći. Važno nam je također i podnijeti izvješće parlamentu o funkcioniranju. Spomenuli ste i proračunska pitanja. određenim slučajima može se tražiti dakle, pomoć od instrumenta Europske unije i proračuna Ako, na primjer, u nekom projektu postoji neka industrijska komponenta, onda ako se zadovolje kriteriji, može se tražiti pomoć preko EDF, ali tu su i drugi izvori financiranja u sektorima kao što je e, cyber, no to će ovisiti o konkretnim instrumentima u svakom slučaju. Što se tiče pitanja osoblja i općih potreba podrške pesku, to doista jest nešto na čemu trenutno radimo, procjenjujemo koje će biti potrebe. Ja ovdje govorim naravno u ime Evropske službe vanjsko djelovanje. Mi smo radili u okviru CFPD-a gdje bi nam trebalo dodatnog osoblja i vojnog osoblja koje nam je potrebno ne samo za opću koordinaciju rada, već nam je potrebno i njihovo stručno znanje na određene teme. Dakle, tu se vode rasprave o tome da li nam je potrebno dodatno osoblje, no pitanje proračuna <laughs> nije u mojoj nadležnosti, u svakom slučaju toliko za sad. Hvala. Puno hvala gospodine Molnar, Molenar. A sada bih željela dati riječ Jean-Juriju Martiju. Thank you. Hvala lijepo e, predsjednice i hvala lijepo što ste me pozvali. Trebao bih možda započeti sa e, kratkim updateom. Mi radimo ruku pod ruku sa SVD-om i sa tajništvom PESKA. Na svakodnevnoj razini surađujemo s njima. Prije svega ono što mogu, eh, ono što reći vezano za instrumente. Dakle, instrumenti i alati postoje. Mi imamo eh, relevantni eh, regulatorni okvir koji je istaknuo ciljeve, koji objašnjava kako djelujemo i to zahvaljujući različitim odlukama i preporukama vezanim za PESCO. Što se tiče EDA, odnosno Europske obrambene agencije, mi imamo također različite alate vezane za PESCO. Mi imamo naime jedinice, jedinice e, koje e, E, koje rade na ovim pitanjima. Imamo sedam osoba koje rade isključivo na ovim pitanjima. Također e, imamo različite e, pozicije unutar agencije ovisno o ulogama koje moraju ispuniti i koje pomažu također državama članicama. Imamo također i zajednički elektronski radni prostor. O čemu se radi? Radi se o alatu za razmjenu informacija između država članica PESKA i tajništva PESKA. Dakle, to je već e, funkcionalno, taj alat on već funkcionira. Onda imamo i čitav niz dnevnih aktivnosti tajništva e, koje su dvostruke tako reći. S jedne strane imamo aktivnosti koje su povezane za provedbu nacionalnih planova kroz te nacionalne planove države članice PESKA a obavještavaju i izvještavaju kako provode onih 25 obveza, 27, a zatim ove, ove druge aktivnosti su aktivnosti vezane za PESKove projekte, a to je način na koji države članice izravno mogu provoditi obveze koje su preuzele. Dakle, s jedne strane imamo, kao što rekao, provedbu. A, mi smo prikupili prvotne verzije nacionalnih planova i razmatramo ih zajedno sa SVD-om. Sa njima ćemo provesti prvu evaluaciju tih planova, a zatim ćemo se ponovno obratiti državama članicama, odnosno podnijeti im našu procjenu. Na njihov zahtjev, opet dobrovoljni zahtjev, organizirali smo sastanke na visokoj razini. Objašnjavali im različite nipove i razmatrali koje su prakse najbolje, koje bi se prakse mogle primijeniti kako bi se poboljšala nacionalna provedba. Nadamo se da ćemo uskoro imati novu verziju, ažuriranu verziju tih planova. Mi nadamo se da će to biti gotovo do siječnja iduće godine. Baš kao što je malo prije o tome nešto govorio a, Arno. Dakle, to je što se tiče aktivnosti provedbe nacionalnih planova i svi NIP-ovi su zapravo dostupni unutar tog elektroničkog prostora kojeg imamo na raspolaganju. Što se tiče ove druge strane, dakle projekti koje provodimo, imamo 17 projekata, 17 projekata koji su dogovoreni u ožujku E, sve su to projekte koje su inicirale države članice i prvo izvješće o napretku podneseno je vijeću e, odnosno e, radi se o izvješću o stanju provedbe projekta. Opet koristimo taj zajednički radni prostor, dakle sve države članice, koordinatori projekta. Ispunili su modelni obrazac gdje unose, prvo, podatke o tome u kojem se stanju nalazi provedba projekta i na taj način mi prikupljamo informacije. Dakle, države članice su jasno odgovorne za upravljanje svojim projektima. To je važno pravilo koje se mora poštovati. Ali kao što je Arno rekao, imamo i okvir zajedničkih pravila upravljanja koje je uspostavilo vijeće gdje se definira kako države članice imaju obvezu izvješćavanja tajništvu peska. Kada čitate taj dogovoreni okvir, odnosno dogovorena pravila, možete vidjeti da tu postoji fleksibilnost koja se pruža državama članicama kako bi one prilagodile ta pravila svojim projektima. Naime, ti projekti su veoma različiti, razlikuju se jedni od drugih i u nekim slučajevima um, projekt ima za cilj razviti neki sustav, a u, nekim drugom, u nekom drugom slučaju projekt ima eh, za cilj osigurati zajedničko osposobljavanje. Dakle, um, projekti su različiti, njihove, njihova narav je različita i zato su pravila upravljanja fleksibilna. Evo, to je taj prvi val, tako reći, a onda pripremamo i drugi val projekata i nadamo se da će on biti usvojen u studenom. Dakle, to je početak, dakle, početak procesa koji bismo mogli nazvati drugim valom bio je 2. svibnja. Naime, 2. E, svibnja dobili smo komunik dobili, poslali smo komunikaciju državama članicama PESCO i zatražili od njih da svojim prijedlozima za projekt ispune taj zajednički radni prostor. I to tako da koriste modelne obrazce. Objasnili smo im naravno kakva će biti pravila procjene različitih prijedloga projekata. Te procjene provodi tajništvo peska ali isto tako i Europska obrambena agencija u onim aspektima koje ih se tiču. Dakle, imamo različita pravila koja će se i različiti kriteriji koji će se primjenjivati na tu procjenu. Državama članicama su ti kriteriji pojašnjeni, tako da oni dobro mogu shvatiti i dobro mogu razumjeti što se od njih očekuje u smislu e, podnošenja projek prijedloga za projekte. Rok za podnošenje projekata je 31. srpnja, dakle još uvijek imaju e, malo vremena, dva tjedna, dva tjedna za prikupljanje prijedloga Planirali smo također e, organizirati sastanak sa državama članicama u rujnu. Zatim e, smo također planirali organizirati e, radionicu, a radionicu u, kojem, u kojoj bi se državama članicama pojasnile procjene koje su provedene. Eto, to su, naravno, te će se informacije prenijeti i visokoj predstavnici. I što se tiče kapaciteta i kada je riječ o Europskoj obrambenoj agenciji, ono što će biti jako važno jest dosljednost projekata. Dosljednost projekata u skladu sa prioritetima za razvoj, u skladu sa, sa prioritetima za razvoj kapaciteta koje je Europska unija usvojila. i to će se mm, To će biti jedan od aspekata koji će se uzeti u obzir u procjeni. Mi ćemo dakle uzeti u obzir tri pitanja kada je riječ o procjeni kapaciteta. Pod jedan, hoće li projekt doprinijeti dosljednosti europskih kapaciteta? To nam je važno. Zatim drugi aspekt, odnosno drugo pitanje koje postavljamo jest koliko je zapravo zreo sam projekt, to jest želimo znati radi li se o projektu koji će brzo dati rezultate ili ne. I treće pitanje jest hoće li projekt doprinijeti, dosljednosti s drugim projektima, i, to jest hoće li biti u skladu sa onime što se čini u okviru drugih foruma. To jest, je li sve to komplementarno? Poveznica sa sa financiranjem, europskim financiranjem i sa fondovima također je nešto što će se uzeti u obzir i u procjeni. Projekti se neće razmatrati iz perspektive prihvatljivosti, mi to ne činimo, takve stvari radi komisija. Ali pokušavamo shvatiti ima li projekt potencijala da dobije evropska sredstva, odnosno evropska sredstva iz Evropskog fonda za obranu i sličnih programa. Dakle, iz operativnog stanovišta, dakle, sve deće provesti procjenu. Cilj je vidjeti kako će projekt poboljšati situaciju u kojoj se nalaze snage, hoće li zapravo to biti operativno sve i to, to će biti u srži i u središtu ove procjene. Evo tako, toliko o aktivnostima tajništva PESCO. I time završavam svoje izlaganje i dajem vam ponovo riječ predsjednice. Hvala lijepo. Hvala vam obojici na vašim veoma zanimljivim i informativnim prezentacijama. A sada vidim da se gospodin Galer javlja. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa i na izlaganjima naših kolega. Zanimljivo mi je čuti da ćete u studenom imati očekivani drugi val projekata. Zašto mislite da će to ići bolje nego kod programa Pooling and Sharing kada nije baš bilo najbolje i najuspješnije? Dakle, pitam se, obzirom da još nemamo odluku vijeća što će biti s operativnim troškovima peska izvan vojnog dijela. Dakle, operativni troškovi peska će biti plaćeni iz proračuna Europske unije. Do sada se govorilo samo o administrativnim troškovima PESCO-a koji će se plaćati iz našeg proračuna. A ja vas pitam iz koje proračunske linije ćete dobiti preraspodjelje na sredstva za te troškove i o koliko se novca radi za administrativne troškove peska. EDA ili Europska obrambena agencija je dijelom pesko tajništva, ali ne financira se iz proračuna Europske unije kao EDA. Što je s odlukom vijeća o administrativnim troškovima peska u odnosu na europski proračun? Kako ste to dogovorili? Osim toga, imam pitanje koje se odnosi na ovaj drugi val projekata. Nadam se da će oni biti ambiciozniji od strane država članica. Pa pitam, hoće li ti projekti biti unešeni u nacionalne obrambene planove, to su PESCO projekti, a onda i postoji testiranje u okviru karda, dakle hoćemo li od sljedećeg kruga projekata i te projekte vidjeti u okviru karda. To sam htio znati. A vi ste također spomenuli mogućnosti financiranja iz EDF-a, dakle Europskog obrambenog fonda, fonda za obranu od 2021. godine. Hoće li to obuhvatiti sve PESCO projekte ili imate neke konkretne projekte koje ćete financirati preko obrambenog fonda? Eto, to bi bila moja pitanja. Hvala vam. Thank you, Michael. I'd now... Hvala, Michael. A sada riječ ima Hvala vam. Ja ću također govoriti njemački. E, želim na početku izraziti solidarnost sa konferencijskim prevoditeljima. Oni se danas nalaze u 37. prosvjetnom danu svojih aktivnosti. Gospodin Galer mi je mm, oduzeo neka pitanja koje sam i sama htjela postaviti vezano za način financiranja svega ovoga. A sada ću možda onda svoje pitanje uputiti kolegi Matiju. Radi se o članstvu u Peskovu, dakle ne u je pojedinačnim projektima. Tako da naprosto Ähm, den 20 PESCO-Kriterien. Naprosto pitam kako ćemo ispuniti 20 PESCO kriterija. Može li se, na primjer, jedna zemlja e, žaliti na negativnu evaluaciju ili ocjenu koju je dobila ako se tako dogodi? I onda još pitam, trebamo li kvalificiranu većinu glasova država za isključivanje eventualne članice iz peska i kojim se to postupcima eventualno radi. Hvala. Thank you. Hvala lijepo. Gospodin, gospođa Hvala lijepo. I ja ću onda govoriti švedski. Prije svega, imam pitanje vezano za obvezujuća pravila ili jesu li pravila obvezujuće ili ne. Mislim da to nije u potpunosti jasno. Dakle, obično je obveza obvezujuća, preporuka nije obvezujuća. Nije mi jasno u potpunosti što ste mislili. Postoji li neka verzija koja je u sredini, između ove dvije? Bilo bi jako dobro kada biste nam to mogli pojasniti. Vi ste također spomenuli financiranje. I rekli ste da bi se mogao iskoristiti fond za razvoj fonda za razvoj za, za eventualno za materijal, e, proizvodni materijal. Što to zapravo znači? Onda je bilo i drugih pitanja e, vezano e, za materijale za razvoj i sada postavljam pitanje koje, koje ide obojici. Mi ovdje u parlamentu imamo stajalište da se to ne bi trebalo koristiti za razvoj i proizvodnju autonomnog oružja. I vijeće se nije složilo s time. Pa tako da prošli tjedan u Strasburu smo razgovarali o UN-u i o tome što želimo podnijeti UN-u. I ponovno se postavilo to pitanje i opet je parlament rekao da mi želimo kako, mi želimo da vijeće radi na zabrani autonomnog oružja. Pa bismo voljeli, to jest ja bih voljela znati kako stojimo po tom pitanju i što se zapravo radi u pogledu autonomnog oružja. hvala lijepo gospođo Valeri. A sada ću ponovo dati riječ gospodinu Freudu. Hvala lijepo predsjednice i hvala gospodina ovim veoma informativnim tumačenjima o stanju stvari. Ja nisam čovjek koji voli brojke, pa Neću ulaziti u detalje, ali želio bih postaviti jedno šire pitanje. Osobito danas, budući da je u prostori ogroman slon, s tim da sobu ne treba shvatiti kao ovu dvoranu, već kao grad Brisel. Gospodin Trump je, kao što znate, u gradu. <laughs> i onda jednostavno se brojke same nameću od sebe. Kao što znate, jedna od glavnih razlika između njega i NATO-vih saveznika jeste cilj od 2%. To je naravno pitanje kojim se vi sada ne bavite, ali želio sam to spomenuti i reći ću nešto više. Ako sam dobro shvatio iz ovoga što sam dosad čuo, PESCO ne samo da nas ništa neće koštati, već će nam i uštedjeti. E, zahvaljujući tom pooling and sharingu o kojem je govorio gospodin Geller. Galer, ispričavam se. Ali iako, iako nisam čovjek od brojki, ja sam čovjek koji je dosta skeptičan. Mm, i volio bih vidjeti projekt Europske unije koji do sad još ništa nije koštao i koji nam je preskrbio priskrbio uštede. Dakle, pitanje je sljedeće. Kada pogledamo što gospodin Trump govori svojim saveznicima, a uvjeren sam da će to isto tako zdušno činiti danas, što to znači u smislu onog cilja od 2%? Ako uštedimo novac, to će članice NATO-a odvesti sve dalje i dalje od tog cilja od 2%, ali ako više trošimo, ja očekujem da je to upravo ono što će se dogoditi, to neće biti novac koji će dobiti NATO već je to novac koji će otići u projekte za europski pesko sustav. Ja tu vidim proturječnost. I nadam se da će mi gospoda moći pomoći u razrješavanju te kontradikcije. hvala lijepo. Gospodin Zemke. Najsrdačnija hvala na svim informacijama koje smo čuli od kolega, a svakako sam se utvrdio u svojim strahovima. Dakle, moramo se nečega bojati ovdje. U europskom proračunu dodijelili smo i predvidjeli velikodušna sredstva za sigurnost i obranu. E, priznam da se nalazimo u potpuno novoj situaciji, ali razmišljam isto kao i kolega Freund. To znači da će Europa morati u većoj mjeri preuzeti odgovornost za vlastitu obranu i sigurnost. No kakva je situacija danas? U našem proračunu predviđena su nova sredstva. Radi se o 13 milijardi eura za istraživanje, razvoj i provedbu. To je po prvi puta da imamo također i 6,5 milijardi u proračunu za pojačanu mobilnost u sektoru obrane. Moram utvrditi u ovom trenutku da Europska komisija i druge agencije nisu ni na koji način spremne učinkovito iskoristiti ta sredstva. I to nije sve. Ja sam e, čuo još i podatke da je tajništvo peska virtualna institucija, pa me to sve skupa učvršćuje u mom stavu. Dakle, ili ćemo stvari doista uzeti ozbiljno ili ćemo živjeti s nekim virtualnim strukturama i preporukama. Ja bih je zamolio da se razgovara s Europskom komisijom, ali da i mi ovdje razgovaramo o tome jesmo li uopće institucionalno spremni za takve situacije. Evropska obrambena agencija EDA, ne znam je li ona u stanju to provesti. To su moje bojazni. Ja bih ih podijelio s vama. Ako već imamo agenciju koja ima više od stotinu zaposlenika, čini mi se da oni nisu uopće u mogućnosti iskoristiti sva ta sredstva. I na kraju, zaključno pitanje tko je odgovoran za trošenje tih sredstava, na primjer sredstva za mobilnost. Tko je odgovoran s perspektive obrane i sigurnosti odlučivati o tome što je važno, a što je manje važno. I sada ako se tome doda još eventualne komplikacije koje ćemo imati sa Europskom investicijskom bankom koja ne smije sufinancirati obranu i sigurnost, tu problemi postaju još veći. Dakle, jeste li razmišljali o tome u kakvoj smo situaciji danas? i možemo li strukturno podnijeti ove promjene, odnosno imamo li potencijale koje mogu e, iskoristiti sredstva koja će biti na raspolaganju. Hvala. Hvala. I posljednji govornik, gospodin Flanagan. Hvala lijepo. Bilo je jako zanimljivo saslušati vaše dva izlaganja. Ja dolazim iz Irske jer zemlje koja zna sve o sukobima i zna sve o ratovima i o problemima koje stvaraju ratovi i sukobi. Ali sukobi se, sukobi se rješavaju, a dokaz je da ću ja večeras glasovati za Englesku. Jer što? Rat je iza nas, ima načina da se to riješi. I to kako? Tako da sjednemo zajedno i razgovaramo i stavimo sa strane oružje. Ali kada slušamo ovo što se danas događa, čini mi se da ćemo ući u posao kupovanja dodatnog oružja, osnaživanja naše pozicije, da ćemo dobivati nove tenkove i to sve to da bismo ostvarili mir koji već imamo. Ja to uopće ne razumijem. Ali Želim reći sljedeće. E, Irska je neutralna zemlja i e, meni su ovi sastanci jako zanimljivi zato što je to prilika da se postavi e, pitanja, da se postave pitanja važnim osobama koje donose jako važne odluke. Pitanja koje sam ovdje sastavio, a vezana su za Irsku zapravo, su sljedeća. Hoće li promatrački status biti na raspolaganju kada je riječ o projektima i hoće li javnost imati pristup popisu promatrača svakog projekta. Irska ima već status promatrača u, dva, dakle, na dva aspekta. Dakle, drugi val projekata za PESCO, zašto je on već pokrenut ako još prvi nije u potpunosti operativan? i što će se dogoditi ako to ne uspije, ako ti projekti ne uspiju. Onda pitanje vezano za agenciju Europsku agenciju za obranu. Jako je lijepo danas bilo se slušati vas, vas iz EDAE. E. E, naime, posljednji puta sam došao i nadao se da ću poslušati e, i zadnji puta kada sam poslušao nekog iz vaše agencije, to je bilo na godišnjoj konferenciji prošle prošlog studenog. Ja kao zastupnik, zastupnik koji predstavlja izborni okrug od milijun, milijun ljudi, ja nisam za tu konferenciju dobio pozivnicu. I pitanje koje sam želio postaviti nisam uspio postaviti. Naime, policija me odvela, odvela sa te konferencije. Tekle, dakle, obično su policajci u Belgiji jako fini, jako dragi, ali ovoga puta usred Belgije su me tretirali kao zločinca i vukli niz ulicu i ozlijedili, ali to sam evo preživio budući da nisam jedini na svijetu koji to proživljava. Pa me zanima mogu li sljedeći puta ući na vašu konferenciju da me doslovce ne odvuku, a da moj izborni okrug ne bude uvrijeđen e, jer mi vas plaćamo. Volio bih dobiti pozivnicu sljedeći put i volio bih da me ne odvuku s vrata. Sljedeće pitanje, e, odnosno jedan aspekt koji se koristio da se pesko proda ljudima, a malo prije ste govorili o uštedi, e, naime rekli ste da će svaka e, članica uštedjeti u Europskoj uniji kada je riječ o opremu, ali Irska ne samo da povećava svoj proračun za e, obranu, već navodno pridonosi više europskom proračunu kako biste vi to mogli iskoristiti za sigurnost i obranu. Možete li molim vas objasniti kako će to uštedjeti novac Irskoj? Kako će naše trošenje, više trošenja na bombe, e, na oružje, ono čega se želimo riješiti, kako će, nam to uštedjeti novac? I posljednje pitanje, koju ulogu će imati treće zemlje? E, kada se to bude odlučilo, hoće li ta odluka biti javna? I nije li smisao peska e, da nemamo drugi NATO? Dakle, postavlja se pitanje trećih zemalja. I posljednje pitanje. Federica Mogherini govori o tome kako imamo različita stajališta kad je riječ o oružju. Dakle, mi imamo europsko stajalište oružja. Možda to europsko stajalište, europsko gledište se čini malo benignom kada pogledate što misle vlade u Europi, ali pogledajte što dolazi, što se, što se događa u Europi. Pogledajte e, desni, desno ekstremno desne stranke koje malo po malo preuzimaju Europsku uniju. Dakle, pitanje e, je sljedeće. E, što ćete učiniti sa tom novom, sa, sa tom oružjem? Hoće li ta, sa tim vojskom? Hoće li ta vojska biti tu da brani ono što je ispravno ili će ona podići zid? hoće li se ta, oruž, ta vojska koristiti? Za što će se koristiti? Ja dolazim iz zemlje gdje su milijuni odlazili zbog gladi koju su, koji su uzrokovali Englezi. Odlazili smo brodovima u druge krajeve svijeta i ono što ne mogu, ne mogu, gledati jest da se jedim kao ovdje kao zastupnik parlamenta i da mirno gledam kako mi činimo nešto što da se učinilo u prošlosti ja danas ne bi bio ovdje. Većina mog naroda ne bi preživjela. Irska bi bila dodatno uništena. Dakle, postavlja se pitanje tko će kontrolirati tu vojsku u budućnosti. I to budućnosti koja nije tako daleka. Dovoljno je da pogledate zidove koji se dižu. Tu, ima jako puno pitanja na koje treba dati odgovor. I hvala vam unaprijed što ću nadam se dobiti odgovore na ova pitanja, a da me se ne odvuče e, iz ove dvorane. <laughs> Hvala vam. Hvala, dakle, evo, jako, jako puno pitanja ste dobili, ali nažalost vrijeme je ograničeno. Tako da, evo, imate pet minuta na raspolaganju za odgovore. Izvolite. Hvala i najsrdačnija hvala na postavljenim pitanjima. Ja ću pokušati nekako po redu odgovoriti na njih. Prvo, troškovi. E, administrativni troškovi iz proračuna, osoblje, resursi e, za PESCO. To se plaća iz proračuna Europske službe za vanjsko djelovanje i nema posebnog proračuna za te troškove. Dakle, u tom smislu smo obuhvaćeni proračunom za Europsku službu za vanjsko djelovanje. Pitanje je sada treba li se taj proračun povećati zato što su zadaće e, povećane. E, mi koji doista radimo tamo znamo da je proračun ograničen, tako da se tu može učiniti više. A, što se tiče pitanja o projektima, kolega Žan Jurić će govoriti više o tome. Međutim, i obveze za plaćanje i projekti su uključeni u nacionalne planove obrane. To je ključno pitanje, dakle interakcija između evropske i nacionalne razine. Jer u konačnici Raspored snaga e, i same oružane snage su u nadležnosti država članica, ne postoji evropska vojska. Tako da Evropska unija raspolaže vojnim i oružanim snagama koje joj na raspolaganju stavljaju države članice. To se nije promijenilo i mislim da je to važno znati. Nacionalno planiranje odražava evropsko planiranje, evropske prioritete i obveze PESKA. Što se tiče uloge Europskog fonda za obranu EDF-a, ta uloga je precizno definirana. E, razvoj sposobnosti, industrijska faza, izgradnja prototipa, za opremu i tako dalje. Možda neki projekti neće prolaziti kroz tu fazu, drugi će biti operativni, trening, podjela resursa i tako dalje. Tako da ne stoji činjenica da će svi peskovi, peskovi projekti tražiti novac iz Europskog fonda za obranu, ali postoji ta mogućnost i zato imamo takozvani PESCO bonus. Dakle, ako je projekt već uključen u Europsku strategiju, dobiva 10% dodatnih sredstava. Što se tiče negativne ocjene pojedine države, kolega će o tome više govoriti možda, to je nešto što još nismo imali do sada, ali ugovor kaže da vijeće može kvalificiranom većinom donijeti odluku o isključivanju države iz peska koja ne poštuje svoje obaveze. Ali naravno to bi trebalo onda biti predmetom rasprave između država članica ako doista dođe do te situacije i ako relevantna država ne zadovoljava e, sve ono što je dogovoreno sigurno će biti rasprava i sigurno se ta država može onda braniti protiv takve ocjene i tako dalje. A na kraju će se donijeti onda politička odluka hoće li se ta država isključiti iz peska. Mislim da je to stvarno, stvarno ekstremni scenario da, da budemo iskreni. Nadalje, što se tiče razlike između donošenja odluka i preporuka. I odluke i preporuke su pravni akti. Preporuka nije pravno obvezujuća. Imamo tu različite formulacije, oblici shall i should. E, vijeće e, treba podržati neku stvar. Ako ministri kažu to treba učiniti, to je nešto slično zaključcima vijeća kako će to tu kod nas funkcionirati i onda E, potpis ministra jest nešto što bi trebalo biti dovoljno, a odluka je naravno obvezujući pravni akt. Svakako slažem se, radi se o novoj metodi i vidjet ćemo kako će ona funkcionirati dalje u praksi. Zatim su se postavljala pitanja o uštedama i slično. Mislim da prvo trebamo shvatiti da je obveza peska broj 1 jest redovito povećavati proračun za obranu u realnim iznosima, iznad iznosa inflacije. To je bila odluka 25 država članica koje su potpisale taj dokument, ali jasna je poruka da smo mi skupina država koja želi e, poštivati ugovor, a to su dovoljna razina ulaganja za obranu. Što se tiče peska i obveza e, trošenja, trošenje mora biti napravljeno na najučinkovitiji način, a to je ne činiti to na nacionalnoj osnovi putom nacionalnih industrija, već činiti to zajedno e, u različitim skupinama država članica poticati razvoj različitih industrija. Uštede dolaze upravo iz razvoja pojedinih sposobnosti. Mislim da postoje studije, Europski parlament je sjajne studije napravio u prošlosti. Radilo se o programima nabavke opreme. Ako se to radi zajedno, tada možemo do 30% smanjiti troškove a taj onda novac koji smo uštedjeli ostaje na raspolaganju za druge projekte. I zato se nadamo da će to biti način gdje ćemo učinkovitije moći trošiti sredstva za obranu i na taj način postići više sa istim ili e, manjim sredstvima iz proračuna. Slažem se s vama da činiti više sa puno manje novca nije nešto što ćemo uspjeti. Dakle, učinkovitost, bolje trošenje i bolje raspolaganje resursima. Države članice su odgovorne za korištenje resursa i stavljanje resursa na raspolaganju Uniji. E, pitanje o statusu promatrača, to je bilo ovo posljednje pitanje. moramo pogledati hoćemo li sve podatke e, objavljivati javno. Naravno, postoje informacije koje idu na političku razinu, druge koje idu u javnost, postoje različite razine informacija. Možda će biti i povjerljivih informacija koje se neće objavljivati. Dakle, ono što je rekla visoka predstavnica jest zapravo širi pristup obrambenoj strategiji, razvojnoj strategiji i tako dalje. Hvala vam. Hvala vama, gospodine Molnar. E, jako, jako puno teških pitanja ste dobili hvala vam na odgovorima. Gospodine Marti, evo, izvolite sada vi. Hvala i hvala na postavljenim pitanjima. Hvala na komentarima, reakcijama. Što se tiče programa pooling i sharing, e, dakle privlačenja i podjela, to je jedna aktivnost ili e, kodeks o postupanju koji su potpisali ministri u Europskoj agenciji za obranu upravo s ciljem stvaranja tog političkog zamaha i s ciljem privlačenja, pokretanja projekata. U Pesku činimo upravo to. Dakle, imamo strukturirani način, pravno obvezujući način preuzimanja obveza od strane država članica. To je dakle naprosto sljedeći korak u istom smjeru. Financiranje i troškovi. Što se tiče EDE, Europske agencije za obranu, svi troškovi za PESCO su pokriveni iz proračuna za EDU, poštujući ta pravila to vrijedi i za ljudske resurse i za nabavu e, računalne opreme, te sustava i tako dalje. To je sve pokriveno iz proračuna Europske agencije za obranu, odnosno to plaćaju države članice. Poveznica sa kardom. E, to je pitanje koje bih ja e, povezao sa raspolaganjem se dodatnim sredstvima kako bi se optimizirala dosljednost, konzistentnost u troškovima. Što smo mi mislili pod time? Dakle, željeli smo porast proračunskih sredstava u okviru peska, ali više proračunskih sredstava iz nacionalnog gledišta ili iz proračuna Europske unije znači više sposobnosti, ali E, trebalo bi značiti i koherentnije stavljanje na raspolaganje obrambenih snaga. S druge strane moglo bi dovesti do veće rastjepkanosti ili fragmentacije. Dakle, moramo imati iste prioritete koje privlače ulaganja, ulaganja od strane država članica ili ulaganja e, iz proračuna Europske unije. To će biti način na koji ćemo biti dosljedniji i e, omogućiti da se stvari ne dupliciraju, već da se nadograđuju. Dakle, radi se o dosljednosti i o sveokupnoj optimizaciji trošenja sredstava koje su sada na raspolaganju iz proračuna, ali očekujemo da će ta sredstva rasti, a ne biti smanjena. Što se tiče mogućnosti žalbe, dakle, hoće li netko ostati pesko član ili ne? E, ponavljam, ne radi se o članstvu u projektima. Ako dođe do te situacije, pesko tajništvo donosi ocjenu. Ocjena se raspravlja na državama članicama i možda će neke države željeti poboljšati određeni projekt, o tome ćemo naravno raspravljati. Jednostavno ćemo samo obavijestiti vijeće o odluci i na, u konačnici će država članica temeljem informacija koje je dobila moći odlučiti koji su projekti zreli ili više u skladu sa PESCO ambicijama, pa će oni biti izabrani u drugom valu ili za drugi val projekata. Evo, nastojala sam biti kratak jer nam vrijeme ističe. Pa sada odgovaram na pitanje Uzimamo li ozbiljno način na koji trošimo proračunska sredstva? Ja mislim da smo mi vrlo, vrlo ozbiljni u tome. Jer kad nam dolaze proračunski proračunski stručnjak iz države članice za projekt koja plaća E, za PESCO, to radimo vrlo ozbiljno, na najprofesionalniji način. Kada nam dolazi zaslanstvo komisije u Europsku agenciju za obranu, kako bi se pripremili za određena obrambena istraživanja, to je sada upravo e, u tijeku. To smo doista radili vrlo, vrlo ozbiljno i mislim da je to i priznao vanjski revizor. Dakle, da je to napravljeno korektno, ciljano i na vrijeme uz isporuku određenih rezultata. Tako da će sljedeća E, odluka za EDADP mora odlučiti o, teme, o tome hoćemo li imati izravni ili neizravni menadžment ili upravu, ali kada se govori o dodjeljenim proračunskim sredstvima za razvoj sposobnosti, ja vam mogu zajamčiti da taj posao radimo vrlo ozbiljno. Gospodine, vrlo mi je teško i žao čuti da ste imali problem na našoj konferenciji, niste imali e, pozivnicu, e, konferencija zahtjeva pozivnicu iz sigurnosnih razloga. Eto, žao mi je zbog toga. I to je sve što sada mogu reći jer mi je vrijeme isteklo. Hvala vam lijepa i hvala vam na prezentacijama, a hvala vam i na odgovorima na čitav niz pitanja koje ste dobili. E, to doista cijenimo i nema sumnje da će se dijalog s vama o Pesku nastaviti. Hvala vam lijepa. Sada ću napustiti svoje mjesto kako bi saslušanje moglo početi. Evo samo kratka stanka. Hvala a

Colleagues, ladies and gentlemen. Dame i gospodo, molim vas, izvolite sjesti. Sorry for this. Once more, please be seated. Time is limited and... Vrijeme koje imamo na raspolaganju ograničeno je, stoga trebamo odmah početi s radom. Prije no predstavim e, ove jako uvažene goste, želim reći da se ovdje radi o javnom zaslušanju organiziranom zajedno s odborom za vanjske poslove, no ja ovdje predstavljam i odbor za vanjske poslove i pododbor za sigurnost i obranu, dakle AFET i SEDE. Podsjećam vas da poslije podne započinjemo s radom u dva i pol a odmah nakon zaključenja sastanka sede u šest poslijepodne onda ćemo imati prošireni sastanak predsjedništva od otprilike sat vremena. Imamo važne odluke koje trebamo donijeti, koje se tiču dokumenata, odnosno dodjele dosija, mišljenja i pitanja koja su povezana uz sve klubove zastupnika, tako da su svi koordinatori jako došli došli tom sastanku. Sada je vrijeme započnemo Dopustite još jednom da pozdravim e, sve nazočne i naše doista uvažene goste. Tema je nuklearno odvraćanje. Doista pravovremeno nastupa ova tema. Između slog zato što počinje sasnak na vrhu NATO-a, dvodnevni sastanak Želim vas e, informirati o tome kako smo organizirali današnji sastanak. Imat ćemo dvije, dva kruga izlaganja. Prvo ćemo imati naš paneliste, zatim pitanja i odgovore, zatim još dva izlaganja. Tako da, evo, želim pozdraviti gospodina Roberta Bela, kojeg se sigurno sjećate s njegovog zadnjeg dolaska gostovanja na zajedničkom sastanku SEDEA i drugih odbora. Gospodin Bell te profesor je na Fakultetu međunarodnih odnosa Semnan pri Georgia Institute of Technology. Želim vam dobrodošlicu, gospodine. S nama je također drugi izlagač koji je također poznat našem odboru. Čest gost. Se radio ravno Williamu Alberku, direktoru koji se bavi kontrolom naoružanja, razoružanjem te e, oružjem masovnog uništenja u Centru za neproliferaciju. A zadnji u ovom prvom e, krugu gospodin je Karl Heinz Kamp, predsjednik e, Savjezna akademije za sigurnosnu politiku. U mojoj dokumentaciji ne spominje se ni zemlja, ali pretpostavljam da se radi o Njemačkoj. A u drugom krugu saslušat ćemo izlaganje gospodina direktora Toma Planta iz Rusija. Dakle, jako dobro poznati think tank iz Ujedinjene kraljevine, Rusi, Royal Institute, Service Institute, te gospodin Benjamin od Kuvertur, istraživač iz Zaklade za strateško istraživanje. Dakle, bez daljnjeg odgađanja predajem riječ profesor Robertu Belu. Izvolite, imate riječ. Najljepša hvala predsjedavajuća i hvala vam na vašem razumijevanju i hvala vam što razumijete što ću morati otići e, prije kraja ovog e, sastanka jer e, imam let iz eh, Skiphola eh, za Atlantu, a ujutru imam predavanje i sastanak eh, sa ljudima koji financiraju našu zakladu. Predsjedavajući uvaženi zastupnici Europskog parlamenta 1984. predsjednik Ronald Reagan rekao je da nuklearni rat nikad se ne može pobjediti i ne smije ga se voditi. To je bilo istina prije 30 godina, jednako istinito i danas. Toga je naš izazov i u SAD-u, a i u Europi, taj da nađemo puteve, da se postaramo da ono što je u biti nevjerojatna prijetnja na vjerojatan način E, omogući sigurnost e, naših i naših ključnih partnera. Dakle, više od dvapet deset, e, više od pola stoljeća od Nixona do Obame, nuklearna američka politika odvraćanja povezana je uz kontrolu naoružanja stratešku stabilnost. Oba elementa ove nuklearne sigurnosne sigurnosnog pristupa e, provođene su od strane američkih e, administracija. Od 70-ih je definirano od strane SAD-a kao trijada strateških e, snaga i, ne, i razmještanje nestrateških nuklearnih snaga kako bi se pružilo saveznicima u Europi Pacifiku sigurnost, zajamčila sigurnost i tijekom desetljeća SAD je potrošila doslovno trilijune e, dolara na sigurnost. To ulaganje nacionalnog blaga popraćeno je i smanjenjem nuklearnog napora temeljem e, načela reciprociteta od Nixona do Obame zajamčili smo, zajamčili smo progresivnost e, sporazuma kako bi se smanjila prijetnja korištenja nuklearnog oružja. Neću vam naravno spominjati sve te sporazume. I ovaj paralelni put urodio plodovima. Ukupni nuklearni arsenal sad smanjen za otprilike 75% od 1990-ih E, ukupni broj razmještenih e, bojevih glava sad sad smanjen za 80% u ovom istom razdoblju i ukupni broj nestrateških nuklearnih bombi sad koje su razmještene ovdje u Europi smanjen je za 97%. Kao što je to tada najavio potpredsjednik Biden, prošle godine aktivne E, nuklearne rezerve SAD-a su, su pale na 4018 e, aktivnih komada oružja. Ukratko SAD je htio pokazati svijetu da nismo voljni živjeti u toj ravnoteži terora no, kao što je predsjednik Obama rekao, moramo se postarati da naše nuklearno odvraćanje bude e, uvjerljivo. A sada možemo preći na Trumpovu administraciju i nuklearnu strategiju koja je objavljena početkom godine. U svakom slučaju to je jako zanimljivo štivo za eurozastupnike. Tu su tri aspekta u izvješću koje treba spomenuti kao prvo politika vizavi e, sporazuma o neproliferaciji, dakle NPT, drugo politika prema nuk korištenju nuklearnog oružja i za kraj politika glede kontrole oružja. Što se tiče NPT-a, usprkos nekim ranijim komentarima kada je predsjednik Trump bio kandidat, e, i koji, kada je govorio da bi nuklearna proliferacija mogla biti dobra, osobito E, da bi zemlje Bliskog istoka i Pacifika trebale nabaviti vlasto e, nuklearno oružje od siječnja prošle godine kada je postao predsjednik administracija uložila veliki napor da se postara da barem neko, neke nenuklearne države e, ne proliferiraju i da ispoštuju svoje obveze u okviru sporazuma o neproliferaciji, dakle NPT. I zastupnici u ovom parlamentu dobro su očito informirani o tome E, o pregovorima gospodina Trumpa s Sjevernom Korejom i barem po mom mišljenju jako je štetno što se odustalo od JCPOA, dakle sporazuma sa e, Iranom. Trump želi e, Iran i Sjevernu Koreju navesti da poštuju neproliferaciju, no NPT nije u užem popus na užem popisu e, prioriteta gospodina Trumpa biti on u svom, svom dokumentu o nuklearnom naoružanju e, smatra da je NPT e, ugaoni kamen neproliferacije i želi ga ojačati, no to nije detaljno opisano. Dakle, NPT bi se moglo možda opisati kao izuzetak pravila E, u tome da gospodin Trump nikad nije vidio e, multilateralni sporazum koji mu se sviđa, ali ovo je možda izuzetak. Možda i ovdje ima više dosljednosti nego promjena. Naime, on e, ima plan za moderniziranjem strateškog pristupa, a to je istovjetno kao i Obamin projekt. Zatim tu su i takozvana negativna negativni nuklearni programi koji e, su datiraju još iz Clintonove administracije kada sam ja 90-ih e, bio savjetnik e, u Clintonove administraciji. No, tri stvari na koje se želim osvrnuti. Prva tiče se novih razmještenih nestrateških oružja u Europi. Trumpova administracija predlaže da se promijeni mali broj postojećih balističkih glava kako bi se zatim također radi na razvijenom istraživanju nuklearnih e, podmornica. Obje inicijative predstavila je Trumpova administracija u kontekstu e, ruskog e, kršenja sporazuma o ENF-u i s time se može dakle pregovarati s Rusima koji također rade na razvoju svojih e, svog oružja. Američki kongres bio je jasan i inzistirao je i da e, se Obamina administracija, Trumpova administracija suprostavi ovom protuzakonitom eh, ruskom projektu. I treba sjetiti kao što sam se ja <laughs> sjetio da 79. su evropljani bili ti, a ne amerikanci. Dakle, evropljani su pod vodstvom kancelara Helmuta Schmidta inzistirali na eh, borbu protiv e, tada nametnute sovjetske prijetnje i borbu protiv toga, a to je bilo moguće samo ako američki nuklearni projektili budu prisutni na europskom tlu. I nadam se da je to donekle utjeha za europljane, jer Trumpova administracija, e, ukoliko razmjesti svoje oružje, neće ga razmještati na europskom tlu. I u tom smislu to nije paralela programu Cruise and Ballistic iz 80-ih. Druga briga tiče se riječnika i NPR-a gdje se koristi o mogućem korištenju nuklearnog naoružanja i kibernapada, no šefovi država vlada iz NATO-a se složili da kiber prijetnja može biti toliko destruktivna da bi se mogao pokrenuti članak 5. E, sporazuma. Dakle, prvo korištenje od strane NATO saveza može u krajnjem slučaju biti e, uzeto u obzir u konvencionalnom scenariju u kojem e, temeljni integritet, a to je pojam iz e, Varšavskog komunikea, dakle u slučaju prijetnje nad jednom od članova Saveza. Dakle, ukoliko kibernapad bude imao, izazvao potencijalno toliki, tolik, može predstavljati toliku štetu e, i razaranje, onda to nije neskladno sa e, ekvivalentnom, ekvivalentom prvog inicijalnog napada od strane NATO saveza i time mogu preći na Trumpov e, stav o nuklearnom testiranju s kojim se ne slažem jer NPR eksplicite odbija suglasnost s tim sporazumom. Dakle, američki unilateralni stavovi ostaju na snazi, no neki iz administracije ne žele zatvoriti SAD u multilateralni sporazum koji spriječava i zabranjuje testiranje. I sada mogu preći na kontrolu naoružanja. A tu je vel, glavni problem Trumpove administracije s nuklearnim pitanjima, barem kako trenutno stvari stoje. Dakle, ne tiče se to samo Mm, saveznika NATO-a koji imaju antinuklearne stavove, to je jasno, već to se tiče i partnera unutar Europske unije, kao što su Finska i Švedska. Jer, evo, kolega William Burke eh, bavi s tim pitanjima svakog dana, dakle pitanjem eh, kontrole oružja, no Mimo svijeta NATO-a, režim NPT-a sam može biti doveden pitanje ako se ne bude napredovalo po pitanju strateškog nadzora oružja. Prošlo, na prošlom samitu vidjeli smo te napetosti koje su izražene eh, jačanjem nuklearnih kapaciteta s obzirom na poteze Rusije prema Ukrajini. Dakle, problem sa Trumpovom administracijom koju ja mogu vidjeti, evo, barem iz položaja u kojem jesam, jeste da postoji e, velika, veliki kritični odnos e, Trumpa prije što je postao e, predsjednik. Dakle, republikanska platforma iz 2016. na kojoj je vodio kampanju, kritizira nuklearne sporazume na su sreću ravnoteža između modernizacije, nadzora e, i kontrole oružja je uspostavljeno u, u izvješću o strategiji nacionalne sigurnosti. Na primjer, novi start program treba biti produžen za pet godina do 2026. I mogući rezultat rezultat trebaju poboljšati sigurnost SAD-a. No pitanje koji će biti stav eh, predsjednika i njegovog eh, savjetnika za nacionalnu sigurnost. A ruski trenutni stavovi doista u veliko kompliciraju situaciju stanje stvari Rusi ne samo krše NF, već e, i predstavljaju prijetnju za nuklearnu doktrinu, jer e, unaprijeđuju i moderniziraju svoju nuklearnu prijetnju i doktrinu. Tu su i ljetošnji videi Putina sa njegovim e, novim oružjem i to je, ugrožava novi start program. Rusko ministarstvo vanjskih poslova je ovog tjedna reklo da će kontrola oružja biti glavna tema samita između Trumpa i Putina, tako da trebamo vidjeti da li, prošli, da li su prošli stavovi, Putinovi stavovi i prošli trampovi e, Trumpovi stavovi o tome promijenjeni i to će biti od velikog značaja. Dakle, taj sasnak na vrhu u Helsinkiju i Amerika mora proaktivno djelovati, a ne samo voditi iz pozadine, govoriti samo o kontroli naoružanja bez djelovanja. Dakle, eto, vidjet ćemo kako će stvari razvijati s velikim zanimanjem. E, treba vidjeti kako će se to riješiti u Helsinkiju. Hvala gospodine, sada predajem riječ gospodinu Viljemu Alborku. Puno hvala e, predsjednice i e, hvala što ste me pozvali na ovaj uvaženi skup. Jako mi je drago što imam priliku ovdje govoriti. Kao što je Bob rekao, danas će biti jako puno tenzija a, također i na sastanku u Helsinkiju idući tjedan. Ali ja sam ovdje da bih razgovarao o odvraćanju, baš kao što je to Bob činio i također ću razgovarati o dijalog, govoriti o dijalogu. Razlog zašto mi razgovaramo o odvraćanju jer baš kao što je Bob rekao, dijalog i odvraćanje su dvije strane istog znovčeća i obje, oboje su važni kako bi svijet bio sigurniji i važan su e, dio sigurnosne, e, sigurnosne politike i naravno to je instrument da svijet postane sigurniji. Najprije vam želi dati e, definiciju odvraćanja, zato što odvraćanje je jako važno da definicije budu jasne. Dakle, šire govoreći odvraćanje ima za smisao spriječiti spriječiti rat, ali između ostaloga to je uvjeriti potencijalne protivnike da bi troškovi bilo kakvog napada bili disproporcionalno veliki i da bi svaka takva akcija bila velika greška. Dakle, vraćamo se sada do 1969. godinu na knjigu Hermana Kana o termonuklearnom, ratu. On je govorio o tri vrste odvraćanja. Prvi tip je odvraćanje od izravnih napada protiv SAD-a, drugi tip odvraćanje od napada protiv saveznika SAD-a i treći tip onoga što bismo mi danas, na, to je ono što bismo mi danas nazvali hibridni rat, odnosno odvraćanje od hibridnog rata. Dakle, to je 60. godina. SAD i NATO imaju poveznicu. To je članak peti koji kombinira tip prvi i drugi odvraćanja, i sve su se saveznici a, složili da će se međusobno štititi u slučaju napada, ali imamo taj treći tip odvraćanja u tijekom hladenog rata to su bili, to je zapravo bilo ratovanje informacijama, gospodarsko ratovanje, takozvani proksi ratovi na Bliskom istoku. Dakle, to je sve nešto što danas zvuči jako poznato, iako je postojalo već u 60. godinama. Dakle, treći tip odvraćanja je nešto što je jako teško, teško provoditi. Zato je hibridni rat toliko velika pratnja i upravo zato je sada i NATO jako blisko surađuju po pitanju odvraćanja od hibridnog rata. Što se tiče NATO, mi smo jasno svoju misiju odvraćanja definirali 67 u izvješću Harmel. izvješće Harmel jest izvješće iz 60. godina kada smo imali dosta, dosta lošu introspekciju vezano za našu misiju. A sa novim predsjednikom, tadašnjim novim predsjednikom Nixon, on, je, on se žalio da saveznici ne čine ono što trebaju učiniti, da se ulaguju Kinezima i Sovjetima i prijetio je da će povući svoje snage iz Europe. Ali u izvješću izvješće Harmel omogućio je saveznicima da shvate što je zapravo, dakle da, da, da pristanu uz ove funkcije i to tako što je objasnio što je zapravo odvraćanje. Dakle, i to je, odvraćanje je stavio kao jednu od osnovnih funkcija NATO-a i što više definirao je tri vrste odvraćanja. Dakle, Rekao je da je NATO-va svrha zaštititi SAD i zaštititi saveznike NATO-a od od, od, od, od napada, ali isto tako govori da je jako važno osigurati odvraćanje od E, od, hibridnog, od e, hibridnih utjecaja. E, također je jedna od ključnih funkcija u ovom izvješću, druga funkcija NATO-a, pretražiti, dakle pokušati naći drugi način da se riješe politička pitanja. u to vrijeme su rekli da se e, vojna sigurnost i politika detanta da nisu nešto što je kontradiktorno već je komplementarno. E, kolektivna obrana je nužan uvjet za učinkovite politike koje bi trebalo opustiti tenzije. To je također način da se osigura mir i stabilnost u Europi i e, također E, stoji kako, e, e, te kako vojni kapaciteti stvaraju klimu, odnosno okruženje stabilnosti i mira. A to je jako zanimljivo, zato što oni ne govore, ne govore da je o razoružanje ili kontrola oružja, već to govori kako kontrola oružja nije svrha, svrha samom sebi. Ono što je jako važno su odvraćanje i dijaloga. Odvraćanje je nešto što predstavlja bazu za dijalog. Dakle, što se mene tiče, mi osnažujemo savez, ali i osnažujemo svoju sposobnost djelovanju u dijalogu. I sigurnosno okruženje u kojem se sada nalazimo doista je strašno i postaje sve gore. E, predsjednica moli govornika da uspori malo, jer imamo problema sa prevođenjem. Dakle, sigurnosna situacija je sve gore i gora. Mm, imamo eh, rusku agresiju na Ukrajinu koja se i dalje nastavlja, zatim pritisak koji se vrši na susjede, eh, zatim eh, prijetnje saveznicima sa netransparentnim vojnim vježbama, zatim zapravo nuklearno oštrenje noževa i Rusija i dalje podržava Siriju i štiti Siriju od posljedica užasnog ponašanja, uključujući i korištenje kemijskog oružja protiv svog naroda, ovo se naravno odnosi na Siriju. Također podupire i druge zemlje koje krše međunarodne propise, međunarodne konvencije. Tu je naravno Sjeverna Koreja koja je unatoč nedavnom potpisivanju sporazuma još uvijek nije provjereno eliminirala nezakonito norano oružje i projektile i druge programe kojih se nije odrekla. E, što više, e, Sjeverna Korija je nedavno koristila oružje masovnog oruženja, baš kao što e, je Rusija nedavno koristila nervne plinove u pokušaju ubojstva špijuna u Ujedinjenoj kraljevini. I unatoč svemu tome, saveznici i dalje još uvijek imaju nadu u neproliferaciju, razoružanje i kontrolu oružja. To ćete što više vidjeti u sutrašnjem komunikeu. I kao što je Bob rekao, i dalje ćete vidjeti, i dalje će ugovor o neproliferaciji nuklearnog oružja biti baza, bit će temelj. Ali također e, će biti i konvencija, bilateralna konvencija SAD-a i Rusija o kontroli oružja. Saveznici će i dalje pozivati Rusiju da e, riješe sva pitanja vezana za INF ugovor. Sve će se to nastaviti, ali istovremeno ćete vidjeti e, velika predanost od odvraćanju. Vidjet ćete također i pokušaje da se i dalje štite teritoriji i područja saveznika NATO-a. Jako mi je drago da e, nastavljamo razgovarati sa Rusijom koliko god je to moguće. Mi imamo vijeće NATO-a i Rusije gdje e, redovito pokušavamo e, razgovarati, pokušavamo razgovarati o smanjenju rizika, pokušavamo vidjeti na koji način bismo mogli izbjeći konflikte. Nedavno smo imali sastanak sa šefom obrane Rusije. Dakle, nakon godinu dana smo pokušali dogovoriti datum i napokon se Rusija složila i mi smo imali jedan doista dobar konstruktivni konstruktivan razgovor, ali također se sa Rusijom sastajemo u međunarodnim forumima, u UN-u, OSCE-u i e, što više razgovori koje vodimo u okviru OSCE-a su izrazito važni, gdje vodimo ono što se zove strukturirani dijalog. I taj strukturirani dijalog daje nam forum da razgovaramo o vojnom razvoju, o vojnoj transparentnosti, o vojnim vježbama, proračunima i tako dalje i to na način koji ja nikada nisam vidio u svojoj karijeri. I sve mi to daje nadu. Daje mi nadu da smo uspostavili jednu platformu. E, razgovori u Helsinki bi mogli doista biti jedan veliki pomak napred. Mislim e, da bi se veze između NATO-a i Rusije i naš napredak Naime, to je nešto što je vrlo često vođeno odnosima između SAD-a i Rusije, a, politički gledano. Tako da ako se tu negdje napravi napredak, onda bismo i ovaj drugi napredak mogli ostaviti. Ali to baza i temelj mora biti snažno odvraćanje i mora postojati, i postojati povjerenje da nitko nije pod pritiskom. također, moramo također i temeljem toga da se zapravo želi uspostaviti e, dijalog i to se želi uspostaviti sporazum, sporazum koji će nam dati stabilnost za rješavanje zapravo političkih problema koji stoje iza svega toga. Dakle, predano radimo, zajedno radimo kao savez, želimo zaštititi sebe, ali isto tako imamo nadu u dijalog, podupiremo čitav globalni režim o, o neproliferaciji i u tom smislu moram reći da je NATO ujedinjen i smatramo da ugovor o zabrani nije pravi korak e, naprijed, e, te da e, nam ne pomaže da doista ostvarimo razoružanje. Ono što je najvažnije, kao što sam malo prije rekao, mi moramo imati dijalog s Rusijom, i moramo imati stabilnost s Rusijom, odnosno problemi koji su pozadini moraju biti riješeni. I temelj svega toga našeg djelovanja mora biti odvraćanje, načelo odvraćanja. Mislim da smo na pravom putu. Sutra ćemo, mislim, dobiti na komunike. Vidjet ćete da će se predanost vezana za sva ova područja osnažiti i nadam se također da ćemo, da, će, eh, da ćemo u Helsingu imati dobru atmosferu za suradnju. Ako to ne bude slučaj, saveznice NATO-a nastavit će suradnju kako bi sami sebe zaštitili, ali, i ali istovremeno se nadali dijalogu. Hvala lijepo. A sada riječ ima predsjednik Karl Heinz Kamp. Thank you very much, uh, being the third speaker in a row. Hvala vam lijepa. Ja sam treći govornik po redu. Slično kao da sam i treći suprug Liz Taylor. Znamo što će se dogoditi, a treba to učiniti zanimljivim. Dakle, nuklearno oružje je ponovno u žiži javnosti nakon ruske agresivne politike na istoku situacije u Koreji i Iranu. Mnoge NATO države, uključujući moju državu Njemačku, imaju vrlo opasnu dihotomiju ili nekakav dvostruki e, odnos. U javnosti se nuklearno oružje doživljava kao nešto što treba ukinuti, denuklearizirati, slobodni svijet, e, govor predsjednika Obame 2009. zabrana Ujedinjenih naroda i e, dobitnika Nobelove nagrade za mir ove godine. Međutim, suprotno tome, sam NATO povećava važnost nuklearnog oružja zbog odvraćajućih kapaciteta, ubrzavajući procese i povećavajući broj nuklearnih vježbi i Iran svakako ne razmišlja o denuklearizaciji. A što se događa u Sjevernoj Koreji iskreno još uvijek ne znamo. Dakle, postoji taj jaz između javne percepcije, javnog dojma i mnogih e, dojmova mnogih zastupnika s jedne strane, a s druge strane situacija na terenu. Jedni su za denuklearizaciju, a drugi za više odvraćajućeg nuklearnog karaktera. I zbog toga upravo imamo ovu raspravu danas danas. Ja ću iz njemačke perspektive govoriti o tri stvari. Prvo, denuklearizacija, koji je naš stav. Drugo, nuklearno odvraćanje i tu naš stav. I treće, koji su potencijalni dugoročni razvoji na koje možemo računati. Naravno, ja ću ovdje e, govoriti ne kao član akademije, već kao e, privatna osoba. Prvo, što se tiče denuklearizacije i svijeta koji je oslobođen nuklearne prijetnje, kolege su već govorili koliko je to teško i da nas to nikamo neće dovesti. Zašto? Nitko ne sumnja da bi svijet bez nuklearnog oružja bio bolji svijet, bio bi sigurniji, mirniji i to je apsolutno jasno. I zbog toga njemačka vlada u novom koalicijskom ugovoru podržava dugoročni cilj denuklearizacije. To nije loš cilj. Međutim, u predvidljivoj budućnosti ovaj cilj nije realan Zašto? Zato što je teško ukloniti nuklearno oružje, verifikacija tehnički gledano je vrlo teška. Ali postoji još jedan razlog, a mislim da je to predsjednik Obama zaboravio ili ignorirao 2009. godine e, što e, i drugi pokret ignoriraju danas, a to je činjenica da nuklearne države ne žele odustati od svog nuklearnog oružja. Francuska, Indija, Možda Sjedinjene države jedine žele ukinuti nuklearno naoružanje jer je njihova moć toliko jaka da im ne treba, ali Indija, Kina, Pakistan ne žele iz čitavog niza razloga odustati od nuklearnog oružja. Zbog statusa, sigurnosnih pitanja ili nečeg drugog. I to je današnja situacija te države vjeruju, ispravno ili ne, da nuklearno oružje jača njihovu sigurnost i teško ćemo ih odvratiti od te ideje. Drugo, sasvim osobno razmišljanje. Osobno ne vjerujem da bi svijet bez nuklearnog oružja, idemo pretpostaviti da smo nekim čudom to ostvarili. Dakle, ne vjerujem da bi stabilni bio svijet bez nuklearnog oružja od trenutačnog svijeta. Zašto? Zato što je duh pušten iz boce i ne možete ga vratiti. Svi znaju na svijetu kako proizvesti nuklearno oružje i materijal, sirovina za proizvodnju je također prisutna. Dakle, recimo da imamo slobodan svijet od nuklearnog oružja. Onda izbje kriza i e, krećemo u utrku. tri, četiri tjedna treba visoko industrializirane državi razviti nuklearno oružje. I ukoliko svaku krizu popratimo trkom u naoružanju, tko će prvi proizvesti nuklearno oružje, tada mislim da će to biti vrlo destabilizirajuća situacija. Idemo sada na drugu, drugu točku. Odvraćanje u okviru NATO-a. NATO je uvijek bio nuklearni savez. Sve države uključujući i Njemačku, to su prihvatile. Nuklearni savez znači da dogod postoji nuklearno oružje, ona igra određenu ulogu u NATO-voj strategiji obrane i odvraćanja. Mi znamo da je to značajno smanjeno nakon završetka hladnog rata. A onda je došla 2014. godina. Nakon nezakonite aneksije Krima, e, napada na istočnu Ukrajinu, vlačamo se na, u svijet e, članka 5. NATO se vraća e, u svijet članka 5. Obrama i odvraćanje trebaju biti snažni, osnaženi jakim vojnim snagama, konvencionalnim snagama i nuklearnim snagama. Koliko i u kojem opsegu o tome uvijek možemo raspravljati. U NATO-u a već su to rekli kolege, imamo i načelo extended deterrence, dakle proširenog odvraćanja. Sjedinjene države proširuju nuklearni kišobran nad teritorije nenuklearnih saveznika i to prošireno odvraćanje, taj nuklearni NATO kišobran stoji na tri stupa. Prvi stup nazočnost e, Sjedinjenih država i nuklearnog oružja na teritoriju europskih saveznika plus takozvani dvojni ključni aranžmani, što znači da u nekim državama su ponuđena sredstva za prijenos ili transport nuklearnog oružja. Drugi stup nuklearne konzultacije. Od 60. godina Sjedinjene države pružaju detaljne informacije saveznicima o nuklearnim E, ciljevima, oružju i tako dalje. Te time utječu na planove obrane Sjedinjenih država. I treći stup su zajedničke nuklearne vježbe. Ne samo u državama gdje postoji nuklearno oružje, već i u državama koje nemaju nuklearno oružje, daju podršku u vježbama za potencijalne nuklearne operacije. Sva tri stupa stvorena su na zahtjev Evropljana na zahtjev Europe, a ne na zahtjev Sjedinjenih država, kako bi se povećala vjerodostojnost obrane, vjerodostojnost u očima onih koje treba zaštititi i vjerodostojnost u očima potencijalnih eh, neprijatelja stoljećima možemo raspravljati o tome treba li nam doista ta tri stupa u proširenom odvraćanju. Mi imamo prošireno odvraćanje u Aziji, u Japanu, u drugim azijskim državama bez ta tri stupa. U Aziji nemamo stacionirano oružje Sjedinjenih država, nemamo zajedničke vježbe, nemamo konzultacije u ovom obliku. Ljudi mi u Aziji kažu pa mi bismo željeli biti zaštićeni kao evropljani, a evropljani nam kažu pa riješite se, riješite nas vašeg oružja, štitite nas kao što štitite Aziju. Dakle, kao što sam rekao, ovdje se krije političko pitanje imamo li fizičku nazočnost e, ili ne. Sve NATO članice su odlučile da žele zadržati ova tri stupa. Žele zadržati Sjedinjenih država nuklearno oružje u Europi. 2009. postavljen je zahtjev za povlačenjem s našeg tla, i tla Njemačke, oružja Sjedinjenih država i onda je došla 2014. i to, o tome se više ne raspravlja. Satima također možemo raspravljati što je sa konkretnim oružjem koje Sjedinjene države imaju ovdje u Europi. Ima li to uopće smisla? zrakoplov mora doletjeti da bi bacio bombu na potencijalni cilj. To je preteško, prekomplicirano i tako dalje. Međutim, oružje koje imamo ovdje su ostaci od hladnog rata. Nismo ih koristili do danas. To su naprosto ostaci od hladnog rata. To je ono što imamo i tu su se saveznici u NATO složili da, složili da to oružje ovdje ostane. Pogotovo istočna Europa kaže da to oružje ima snažnu simboličku vrijednost, dakle zauzimanje Sjedinjenih država za evropske saveznike uz neke druge funkcije. Kao što sam rekao, njemačka vlada podržava sva tri stupa. Koalicijski sporazum koji je dogovoren prije par mjeseci kaže da Njemačka ima trajan interes u tome da ostaje uključena u nuklearno planiranje i procese nuklearnog dogovaranja. I na kraju treća stvar, koji su potencijalno dugoročni mogući scenariji razvoja odvraćanja? u kontekstu Njemačke i ostatka Europe. Prvo, dakle, nuklearno odvrćanje, drugo, razoružanje i kontrola naoružanja. Prvo, odvraćanje. Odvraćanje će ostati u okviru NATO-a kao nuklearno odvraćanje i to tako dugo dok Rusija nastavlja slijediti svoje ciljeve Velike Rusije vojnim sredstvima nuklearno odrećanje, međutim je pod upitnikom u NATO u ovom trenutku zato što se radi o softveru, o političkim odlukama Sjedinjenim državama i o hardveru, odnosno na oružanju. Posebna je prijetnja usmjerena na softver i to je sada moje osobno mišljenje. Softver ili vjerodostojnost Sjedinjenih država, jer svatko tko se obvezuje na nešto dovodi i sebe u opasnost. Pa se postavlja prastaro pitanje jesu li Sjedinjene države spremne žrtvovati San Francisco da bi spasile Berlin, Brisel ili Prag. Ne želim doznati nikad odgovor na to pitanje, iskreno. No, evo, postoji prijetnja softveru, odnosno vjerodostojnost i obvezama koje su preuzele, e, koje su preuzeli saveznici i to zato što predsjednik Trump um, obranu stalno uvjetuje, uvjetuje financiranjem, dobrim ponašanjem saveznika i tako dalje. Ali obveze su nešto što, su, što je po definiciji neuvjetovano, bezuvjetno prema saveznicima ili potencijalnim oponentima. To je nešto što bi sada moglo ugroziti nuklearno odvraćanje. Drugi elementi ili hardware to su bombe, zrakoplovi, oprema Hardware ostaje tu gdje je, vrlo vjerojatno, u čitavom nizu zapadnih NATO država. Ali ljudi se pitaju, ako prijetnja dolazi s istoka, zašto oružje nije u Poljskoj ili u Baltičkim državama? Poljska bi to i prihvatila. Međutim, mi imamo sporazum sa Rusijom, Rusija NATO, gdje se NATO obavezao da neće nuklearno oružje stacionirati na teritoriju novih NATO država koje su ušle u NATO nakon hladnog rata i NATO se drži te obaveze dok god se Rusija ponaša na prihvatljiv način. Dakle, to je uvjetovano. Ako Rusija promijeni svoje ponašanje i dalje bude kršila dogovore, to će se moći promijeniti ako se svih 29 saveznika složi. I na kraju najvažnija tema na razoružanje i e, kontrola naoružanja. To je važan element svake odgovorne sigurnosne politike. Nuklearno odvraćanje je slično i drugim vidovima odvraćanja. To treba zadržati na najnižoj mogućoj razini naoružanja. Međutim, ako govorimo o odvraćanju i kontroli naoružanja, vrlo je važno kojim redoslijedom govorimo o tome. NATO je jasno rekao da 2012. je donesena nova strategija E, dakle, odvraćanje i razoružanje. Tekst je složen, kao i naslov. Tu se odvraćanje i razoružanje stavlja u upravo taj red. Prvo odvraćanje, a druga stvar potencijalno razoružanje. Što znači da nije prva najvažnija zadaća ukloniti ili razoružati nas od nuklearnog oružja. Nuklearno oružje nam služi za odvrćanje, obranu ili sigurnost. A ako ga ne trebamo, ako ga imamo previše, ako više nema prijetnje, tada se prilazi razoružanju. Osobno vjerujem da razoružanje koje se temelji na sporazumu s Rusijom Dakle, radi se o okidanju taktičkog nuklearnog oružja u Europi u ovom trenutku nije moguće iz brojnih razloga. Zato što bi razoružanje postalo e, irelevantno, tako da bismo e, zaboravili na ovaj drugi dio, na razoružanje. Na razoružanje trebamo staviti veći naglasak, to, to jest Eh, izbjeći nesporazume i eh, postići stabilnost u, eh, u vremenima konflikta. Što znači da trebamo puno više ulagati u kriznu komunikaciju, u mjere izgradnje povjerenja, u transparentnost. Transparentnost znači pokazati što imamo. Mislim da tu NATO može nešto učiniti. I evo, ovime ću završiti. Hvala vam na strpljenju. Hvala vama, predsjedniče Kamp, na jako zanimljivom izlaganju. Sada počnemo prvi krug pitanja. Imamo jako ograničeno ovaj, vrijeme, tako da bismo htjeli saslušati i odgovore na pitanja, a imamo tu i sljedeća izlaganja. Nemojmo to zaboraviti. Dakle, prije nego što dam riječ kolegama, dopustite da najprije iznesem svoje komentare, nastavit biti, biti kratka. Obraćam se predsjedniku Kampu. Prema našem tumačenju, a ovdje ne govorim o nazvučnosti nuklearnog naružanja na poljskom tlu, već samo, samo želim govoriti o članstvu u NATO. Ne postoji A i B vrsta članstva u NATO-u i sigurno sam da Rusija nema pravo veta na odluke koje se donose u NATO-u. A drugi komentar Skoro sam sigurna da je govor predsjednika Obame bio u četvrtom mjesecu 2010. nakon potpisivanja novog start sporazuma. Sjećam se, sjetit ću se toga do zadnjeg trenutka svog života i sjećat ću se toga upravo zbog eh, katastrofe iz Smolenska. Sada ko koordinator ima riječ, gospodin Galer je prvi. Hvala, ima manje pitanja nego što želim podržati ono što je rečeno i tu su neke ključne rečenice izražene jedne trebamo sjetiti da odvraćanje i dijalog su ista strana su lice i naliče istog novčića a zatim e, podrška treba biti bezuvjetna i tu je ona sekvenca o onome što je prvo, a što je drugo. Dakle, da li je prvo e, vjerodostojno odvraćanje i razoružanje. Dakle, mislim da trebamo vidjeti prema mogućnosti, što je moguće glede na kontrole oružja, i transparentnosti. Uslom to je već prvi govornik rekao koliko nuklearne glave i koliko je broj nuklearnih glave postrojenja smanjeno je sa DEU od 90-ih, dakle o, užasno je smanjeno to sve. Dakle, ispunili smo očekivanje u određenim situacijama, no s obzirom na trenutne okolnosti, ono što je bilo od koristi za mir pripada zida, dakle to nuklearno odvraćanje, ono je osmišljeno da nam posluži s obzirom na trenutne okolnosti u kojima živimo. a svijet e, proživljava brojna previranja u brojnim dijelama svijeta, pa i u Europi, tako da trebamo biti zahvalni na onome što imamo i što predstavlja vjerodostojan obrambeni mehanizam i vjerodostojan sustav odvraćanja. I stoga nadam se da će i ovaj sastanak na vrhu NATO potvrditi međusobne obveze i Nadam se da će europljani i financijski ispuniti svoje obveze, no politički gledano želio bih da obveze naših saveznika napose SAD-a ne budu uvjetovane financijskim naporima, a za uzvrat europljani bi trebali ispuniti sporazume koji su koji je donesen eh, na sasnak na vrhu Velsu, a taj zadatak ne postoji zbog Donalda, već zbog Vladimira. Hvala. Hvala, gospodin Pasko ima riječ. hvala. Evo, govor o odvraćanju u današnjim uvjetima je od ključnog značaja. Ponekad smatramo da je to tema koja iscrp izgubila svoju privlačnost, ali tome nije tako. Jer u različitim situacijama s različitim akterima, mentalitetima, filozofijama života, to treba imati na umu. Jer u biti imamo protivnike koji, kojima je zajednička ista logika i ako pogledamo SAD i Sovjetski savez, jedan i drugi su izašli iz dugotrajnog i jako skupocjenog rata. Tako da je bilo relativno lako naći nešto što će ih povezati u toj njihovoj suprotstavljenosti, no danas je situacija drugačija, tako da to, ta logika je možda logika starih nuklearnih sila, ali ne oni koji to hoće tek postati nuklearne sile. I oni to rade iz različitih razloga. Neki zbog statusa, drugi zato smatraju da je to ostvarivo ili kako god. No, općenito govoreći moramo imati na umu te različite razine, razinu onih koji imaju istu filozofiju, logiku, a onda trebamo vidjeti kako pristupiti onima koji ne dijele tu filozofiju, jer u suprotnom, evo, možemo imati klub oni koji se međusobno prijete ili mogu prijeti, a ostali mogu raditi što hoće, onda ćemo mi biti taoci tih ostalih. Drugo, dolazi do ubrzanja proliferacije. S jedne strane, tu su oni koji, kao što rekao, žele steći nuklearno oružje. Evo uzmimo za primjer Koreju. Bez nuklearnog oružja sumnjam da bi itko razgovarao s njima. A sada se razgovara s njima i tome je tako. Stoga jako je teško očekivati od njih da će odustati od toga brzo, a da ne dobiju nešto pipljivo i konkretno i dugoročno zauzrat. A onda tu su i nuklearne manje, ako dopustite, nuklearne zemlje, odnosno sile. Svijet je postao jako nesiguran, pun prijetnji. I onda svako bi mogao imati želju držati se tog svog oružja jer e, smatra da mu jamči sigurnost. Tako da to sve treba imati na umu. Evo zadnja stvar. Trebamo li imati drugačije odnose glede odvraćanja s Rusijom nego što smo imali sa Sovjetskim savezom? To je nešto što bih volio da mi se malo detaljnije razradi. Hvala, gospođa Valero. Neša, hvala. Evo, ja sam iz takozvane neutralne zemlje Švedske i u Švedskoj nema javne podrške za članstvo u NATO-u. Mi smatramo da smo sigurniji izvan NATO-a nego u njemu. I tu je jaka podrška nesudjelovanju u savezu koji koristi nuklearno oružje kao sredstvo odvraćanja. Dakle, to su... Da, vi ste govorili da da, imamo odvraćanje nuklearno oružje i imat ćemo ga, to je dobro za nas, ali za, što se nas tiče u neutralnim zemljama mi imamo drugačije mišljenje o tome svemu no stvar je zvučala, to što ste rekli je zvučalo da, da, možda biste i vi to trebali sebi nabaviti, ali dobro, vjerovatno to nije bila bilo ono što ste htjeli reći. No, po vašem mišljenju, što se tiče neutralnih zemalja, imamo, na primjer, unutar Europske unije neutralne zemlje koje surađuju sa NATO-om na različite načine, ali ne u okviru članka petom, petog, dakle, ukoliko se nešto dogodi, mi nećemo biti pokriveni tim eh, pravilom o odvraćanju. Dakle, mi jesmo saveznici, ali ne ta vrsta saveznika, dakle, da neće se pokretati nuklearno pitanje ili e, nuklearno oružje u slučaju napada na nas, već na, u slučaju napada na SAD ili na neke druge saveznike. No, pretpostavljam, kad ste govorili o kontroli oružja, tu se ne radi samo o kontroli nuklearnog naoružanja. Naprimjer, mi smo imali puno europskog oružja u Siriji, u rukama Daesha, e, tu je i kemijsko oružje koje NATO-vi saveznici prenose i predaju Daješu u Siriji i drugim e, pobunjeničkim snagama, a taj saveznik, e, NATO saveznik je pod nuklearnim štitom e, Dakle, što činiti sa članicama NATO-a koja se ne ponaša na valjan način? jer ovdje imamo saveznika, nato saveznika koji napada drugu zemlju što je suprotno sa e, dakle u suprotnosti sa politikom SAD-a, dakle koja je pokušala pomoći Kurde, a Turska ih je pokušala istrijebiti u biti. I mnogo, dosta naoružanja koje je došlo u Siriju, došlo je iz SAD-a. Dakle, možete li mi objasniti, malo razjasniti tu situaciju? Hvala gospođa Lezing. Dragi kolege, doista vas ljubazno molim da budete kratki u svojim eh, nastupima jer eh, doista nam je ograničeno vrijeme na raspolaganje. Izvolite. Govoriti ću njemački. I Reći ću još jednom da naši konferencijski prevoditelji danas imaju svoj 37. dan prosvjedne akcije. Kolegica Valera je već rekla da je filozofija odvraćanja nešto što ne uživa jednako uvažavanje kod svih. Ja sam drugačije mišljenja od njezinog, ali ću se sada staviti u filozofiju koju ste vi predstavili, filozofiju odvraćanja, pa ću nešto reći o tome kako daleko sad ide taj međuodnos između odvraćanja i dijaloga. Je li to detant o kojem smo nekada govorili i koliko je bitno detant gledati u ovoj složenoj situaciji? i u kojoj mjeri pojedine mjere u tom nadopunjavanju mogu biti prijetnja uništiti dobre odnose ili pokrenuti, okrenuti u jednom ili drugom smjeru naše odnose. Te bi još nešto rekla gospodinu Kampu. E, što se tiče odnosa između Rusije i NATO-a i sporazuma koji je potpisan, vi ste nekako lako prešli i rekli da ukoliko ili dok god se Rusija bude dobro ponašala. Što to znači dobro se ponašati? Mene to uvijek jako brine jer sjećamo se nedavnog slučaja Skripal činilo se da je dokazano da je Rusija kriva za to i NATO to jasno prihvaća, ali meni se čini da su novine utvrdile da uopće nije dokazano da je Rusija kriva za slučaj Skripal. Što to znači dogod god se Rusija dobro ponaša? To kod mene izaziva veliku zabrinutost. Druga stvar, ta komplementarnost ili nadopunjavanje. 1. prosinca 2017. Deutsche Zeitung je izvijestio da postoji jedan dokument NATO-a gdje se govori o stacioniranju novog, nove generacije raketa negdje u Europi. Pa bih upozorila na to da takav oblik, ta nova generacija oružja sada se nudi ili opisuje kao nešto što nije preporučljivo. Zašto to nije preporučljivo? Zato što jednostavno e, može narušiti komplementarnost koju smo težili. Pa imam izravno pitanje za gospodina Kampa. Je li to sve skupa točno? je li ispravno to što kažem da se dalje razmišlja o ovoj konkretnoj novoj generaciji oružja, što pojedine države o tome misle. Oprostite, jako mi je žao, ali molim vas, možete li doći do kraja vašeg pitanja? Ne želimo biti neljubazni prema drugima. Dakle, hvala vam predsjedateljice, ja ću zaključiti, ali imam pravo govoriti jednako dugo kao i ostali. Dakle, moje je pitanje. Jesu li neke države članice za ovu novu generaciju naoružanja? Hoćemo li time odvraćanje poboljšati? Jeste li mišljenja možda da pod određenim okolnostima dolazimo u mogućnost nuklearne eskalacije? Hvala, gospođo Mudi, izvolite. Najpša hvala i hvala govornicima. Dakle, mi onoga što ste rekli da su dijalog i obraćanje lici naličje i te stvari i povijesni kontekst e, je važan 60. godin prošlog stoljeća i Nixon e, i odjeci koje to ima na današnju situaciju. No, postoje dvije stvari koje želim doista reći što kraće moguće. Kao prvo, što očekujete od sastanka u Helsinkiju i čemu se nadate, dakle, koje su razlike između to dvoje, što se dakle može očekivati idućeg jedna, A drugo, tu se nadvezujem na ono što su rekli drugi kolege, koja je relativna relativni značaj nuklearnog odvraćanja na druge vidove odvraćanja jer priroda konflikta evo kad vidimo CBRN predmet Skripal koji do kojeg je došlo do, u mom e, gradu. Tu su isto tako i ratovanja posredstvom e, drugih zemalja. Dakle, tu su i drugi vidovi sukobljavanja i drugi mehanizmi. Dakle, sve to dio je odvraćanja Zastupnik Marek Jurek, izvolite, imate riječ. Hvala vam. Ja bih postavio pitanje gospodinu Kampu. Dakle, prvo ću mu zahvaliti na tome što je razlikovao odvraćanje teoretsko odvraćanje od stvarnog odvraćanja. Preduvjet za stvarno odvraćanje je vjerodostojnost, odnosno vjera u izvedivost najavljenih strategija. I tu se nastavljam na pitanje gospođe Mudi. Vjerodostojnost najavljenih vojnih koraka jest odvraćanje što je povezano sa političkom ravnotežom. Tako da bih vas zamolio da nam kažete koje vaše stajalište i kakva je trenutačna situacija, kakav je odnos prema Rusiji. Problemi datiraju još iz 90. godina. Tu prije svega mislim na rat protiv Gruzije, na rat u istočnoj Ukrajini, a prije svega, a to je do sada imalo i konačni karakter našeg, e, naše zabrinutosti, a to je napad na Krim. E, dakle, kako će to sve skupa utjecati na naše stajalište hoćemo li ili možemo li selektivno barem promijeniti naše razmišljanje jer mislim da se radi o određenim elementima održanja strateške ravnoteže. I još jedna molba ili jedno pitanje. Mislite li da su financijske sankcije protiv oligarha, nešto što ima simetrični karakter. Je li to ono što želimo protiv Rusije? Hvala, sada dajem riječ e, našim uvaženim gostima. E, doista se ispričamo, imamo ugrubo desetak minuta na splaganju za vaše zajedničke odgovore, tako da, evo, tri minute za svakog i ostaje nam više manje još minuta marže. Dakle, gospodine Bel, izvolite imate riječ prvi. Hvala predsjednice. Ja ću samo dati dva komentara iz ovog kruga pitanja. Ja se u potpunosti slažem sa onime što je rekao što, vezano za pesko zastupnikom Pasko, Dakle, When we promulgated the proposal... E, kada smo e, se dogovorili vezano za onih 2% na samitu u Walesu 2014. godine, mi smo jako pomno to razmotrili sa svim saveznicima i to su bili teški pregovori. Također smo 2024. odredili kao godinu kada bi se to trebalo ostvariti. Od, od Velsa NATO je ostvario sjajan napredak i neko je rekao da je napredak postignut ne zbog predsjednika Trumpa, jer mislim da je predsjednik Trump zapravo e, povećao pritisak, već e, je napredak ostvaren zato što su saveznici shvatili e, da se treba uhvatiti u koštac sa prijetnjom koju predstavlja Rusija. i da bi se uhvatilo koštac e, sa time, e, trebaju više e, potrošiti za vlastite proračune za obranu kako bi imali na raspolaganju sve ono što je potrebno i sve kapacitete koji su potrebni. Čelnici Upravo tu logiku su usvojili i čelnici država i vlada. Ja se nadam da će NATO i nastaviti napredovati. Mi još uvijek imamo šest godina do one godine kada bismo tih 2%, odnosno tu obvezu trebali ostvariti. I ja mislim da bi se taj cilj najbolje mogao ostvariti tako da djelujemo zajedno, da zajedno definiramo prijetnju i odgovor NATO-a na tu prijetnju, uključujući i to uključujući sva poboljšanja koje smo ostvarili u posljednjih nekoliko godina i to je puno bolje nego li nego li e, saveznike maltretirati ne bi li ostvarili e, i ispunili obveze. E sada, drugi komentar koji sam e, želio ja prokomentirati. Mm, gospođo, vi ste govorili o očekivanjima. O očekivanjima i nadama. O očekivanjima s jedne strane, nadama s druge strane. Ja imam jednu nadu, a to je da se, nad, da se nadam da će iz kemije ovog sastanka proizaći volja gospodina Putina i gospodina Trumpa da se opet upuste u osnaženu kontrolu oružja. Dakle, u novom sporazumu gospodina Obame u tom novom sporazumu samo su promijenjene neke brojke, a da se istovremeno nisu morale provoditi, nisu morale provoditi novi pregovori vezano za nove, ciljeve. Dakle, dakle, ako zadržimo iste sporazume i promijenimo brojke, tako ćemo uštedjeti novac. Ja se nadam da će da će postojati volja da se krene u razgovore o strateškoj stabilnosti i to je ono što imam reći vezano za nade. Ja se nadam da američki predsjednik neće reći kako su vojne vježbe NATO-a previše provokativne ili previše skupe i da nadam se da neće povući postrojbe iz Njemačke. Ja se nadam da će sve ovo ostati na vrlo općoj razini. Ovo je prvi sastanak koji je itekako važan za ova, za ova dva čelnika i nadam se da će oni pokrenuti jedan proces koji se može dalje razvijati i u kojem će se definirati prioriteti. Hvala lijepo, gospodin direktor Alberg. Ja ću pokušati dati tri kratka komentara. prvi komentar je vezan za nešto što je više puta spomenuto, a tip, treći tip odvraćanja. Dakle, radi se o razini koja je ispod invazije. Dakle, to nikada nije jako dobro funkcioniralo u hladnom ratu. Sjetimo se Čila, Nikaragve, Vijetnama, sjetimo se ubojstava, terorističkih napada koje je sponzorirao Sovjetski savez i u kojima je mnogo ljudi poginulo. I nikada nismo uspjeli to odvratiti, zato što postoji određa Jedrođena razina, jedna siva zona kroz koju se jednostavno narodi i nacije uspiju provući. Dakle, jedinstvo, rad sa institucijama, rad sa nacijama, zatim OPC duplo V. Sjetimo se što je Ujedinjena kraljevina tu uspjela postignuti. Dakle, oni su tu stvarno ostvarili sjajan napredak. No, odvraćanje odvratiti neku naciju da učini nešto ispod razine borbe. To je ono što nazivamo hibridni rat. To se nekad zvalo sabotaža, propaganda, terorizam koji financira država. To je uvijek jako, jako, teško, jako teško rješavati. Dakle, tu je jako važno ono što čini NATO, ali isto tako Europska unija i sve druge multilateralne organizacije kako bi se izbjegla kako bi se izbjegla ta vrsta ratovanja. E, nadalje, ono što me brine e, jest da je e, gospodin Putin, da gospodin Putin misli kako može kontrolirati eskalaciju, kako može e, kako, i kako može zapravo provući ideju da ono što su radili e, SAD 62. godine da je to bila loša ideja. Ja sam e, razgovarao izravno sa, sa njima. Oni jednostavno nisu zainteresirani za, za vojnu transparentnost zračnih snaga. Jer kažu dajte vi svoju transparentnost, osigurajte vi svoju transparentnost. Dakle ono što je jako važno je to bi da bi trebala postojati obvezna transparentnost. Dakle oni će jednostavno morati shvatiti da vojni rizik nije nešto što im može donijeti više sigurnosti. I upravo zato radimo u okviru OECD-a, eh, OSC-a eh, na strukturalnom dijalogu kako bismo ih uvjerili da to nije put naprijed. Eh, zatim bilo je jedno pitanje koje je kolega postavio, to jest kolegica, Švedska. Švedska je jako puno napravila e, za vlastitu obranu u posljednjih deset godina. Dakle, oni imaju interoperabilnost sa NATO-om. Mislim da, e, e, da su Švedi svjesni da postoje opasnosti. Svjesni su da treba napraviti dobru ravnotežu između, između obrane samoga sebe i dobrih odnosa sa drugim. Oni imaju dobre, e, dobre odnose i sigurne odnose sa NATO-om, sa Europskom unijom i sa drugima. Ali pogledajte Finsku. Oni, Finska nema svoju teritorijalnu vojsku. Finska će vam, kada kažete hibridni bor Finskoj, oni će vam reći pa to stoji od od, od od, sredine 20. stoljeća jer su pod stalnim pritiskom i prijetnjom od Rusije. Dakle, ja razumijem što e, vi kažete. Dakle, Švedska ima ulogu neutralne države i mi to u potpunosti poštujemo. Ali isto tako, Mislim da Švedska shvaća da je važno osigurati sigurno okruženje i, i upravo zato Švedska vodi računa o odnosima koje, je potrebno imati kako bi švedski građani bili sigurni. A kada je riječ na primjer o kontroli na naoružanja, Švedska jako ozbiljno shvaća ovo pitanje kao i razoružanje. Evo nadam se da ćemo, da, sam time dao odgovor, na ovome ću se zaustaviti. Predsjednik Kamp, izvolite. time. Evo, pokušat ću biti kratak kako bismo završili na vrijeme. Dakle, govor o kojem sam govorio jest slaveni govor Proksijev iz 2009. godine, ali imate pravo kada govorite o klasi A i B članova. E, dakle, na nuklearnom polju treba izbjeći takvu vrstu klasificiranja. mi e, u tom smislu ne bi trebalo raditi klasifikaciju zato što se odvraćanje odnosi i na jedne i druge. Kolega Pasko, Možemo li preuzeti lekcije iz hladnog rata i primijeniti ih danas? U djelomice ste u pravu. Pročitajte Helmana Kana i naići ćete na brojne stvari koje su jako zanimljive. Djelomice to ne možemo primijeniti. Zbog čega? Zato što danas više nismo u bilateralnoj situaciji, u bilateralnoj situaciji nuklearnog odvraćanja. I postavljaju se pitanje je li zapravo Sjeverna Koreja zemlja koja bi, se, koja bi pristupila odvraćanju? I, i e, zatim Iran je li takva zemlja i druge potencijalne nuklearne zemlje? Jesu li one sklone pristupiti tome? A sada Švedska, veoma zanimljiva je zemlja. Naime, Švedska nije članica NATO-a, ali je vrlo bliska NATO i bila je čak bliža NATO u hladnom ratu. Sjetimo se e, one slavne knjige Dakle, da je bilo rata, bili Švedska postala e, članica NATO-a. Švedska e, ne mora, ne bi. Dakle, <laughs> E, dakle, ja, razumijem javnu, skeptičnost vezano za nuklearno odvraćanje, zato što je nuklearno odvraćanje jako, jako opasno. Ono ne smije nikako poći po zlu. E, dakle, Naravno, svijet bez nuklearnog oružja bio bi bolji, ali to nije činjenica i mi se sada moramo nositi se tom veoma neugodnom stvarnošću i učiniti nešto po tom pitanju. E sada, tko određuje kada će se Rusija i što je zapravo rusko dobro postupanje i loše ponašanje? Pa 29 država koje su članice NATO-a, oni odlučuju postupali Rusija postupa li Rusija korektno ili nekorektno. Kršenje INF sporazuma Kršenje IMF sporazuma nije dobro postupanje. Zatim prelijetanje sa nuklearnim a, zrakoplovima preko nato granica. To nije dobro korektno postupanje. Dakle, potrebno je bilo tri godine. E, naime, prije samo dvije, tri, prije samo dvije, tri tjedna dobili smo dokaz da je Rusija sudjelovala u rušenju civilnih zrakoplova. Dakle, dvije i po godine to se poricalo. To nije samo činila Rusija, već su to činili i a svi veliki političari u NATO-ovim zemljama. Dakle, to se poricalo. Kao što se se poricalo da, da, su na ruskom, da su na ukrajinskom području ruski vojnici. Dakle, u nekim slučajevima nećete moći e, dokazati sudski dokazati da se nešto dogodilo. To je politička odluka i to je, dakle, to su odluke koje donose 29 članica i e, također treba reći da Rusija nema veto, a s druge strane NATO neće prekršiti sporazume koje je potpisao. Ukoliko se ukoliko se e, naravno ugovori e, ne promijene. I naravno moramo prilikom, e, prilikom toga provjeriti u kojim, pod kojim uvjetima su prvotni sporazumi potpisani. Hvala lijepo. Mislim da sada, profesor Beli, ja vam zahvaljujem i sada možete otići. Evo, ja bih vas zamolila i direktora i predsjednika da ostanu ovdje s nama ako žele, a riječ bih dala direktoru Plantu iz, Rusija. Hvala lijepa. Dobar dan svima. E, posebno mi je zadovoljstvo održati govor ovdje danas ja nisam naviknut govoriti pred e, publikom koja nije samo muška publika, ali evo podržavam napore parlamenta u tom smislu. E, nekoliko riječi o meni i Rusiju, to je institut Ujedinjene e, kraljevine, think tank, koji je stacioniral u Londonu. E, imamo dobrotvorni status, mi smo politički neovisni, što je vrlo relevantno za moje napomene ovdje jer ja ne predstavljam Ujedinjenu kraljevinu, iako ću detaljnije govoriti o odvraćanju na razini e, Ujedinjene kraljevine. Dakle, govorim s partnerima diljem svijeta o odvraćanju, o stabilizaciji, proliferaciji nuklearnom dijalogu i o projektima PONI koji zapravo razvijaju novi pristup nuklearnom problemu. Danas ću govoriti o Ujedinjenoj kraljevini i odvraćanju, Govoriti ću kakav je status našeg nuklearnog programa i što poduzimamo u tom smislu. A govorit ću i o izazovima s kojima se suočava Ujedinjena kraljevina vezano za program odvraćanja. Nakon što se 1990. godine povukla iz e, programa VE177, danas Ujedinjena kraljevina ima podmornicu Trident koja ima Vanguard klas SSBN eh, glave uz Holbrook bojeve glave. Trenutačna vlada kaže da ima ukupno 225 tih bojevih glava, a želi do 2020. spustiti taj broj na 180. Dakle, od tih je samo 120 operativno i dostupno u svakome trenutku. 1995. godine Ujedinjena kraljevina je napravila reviziju strateške obrane kako bi razradila dvije varijante. Važna varijanta sa strateškom ulogom i niže e, utjecajna varijanta kao podstrategija. E, Ujedinjena kraljevina je napustila sada ovu, tu, e, terminologiju jer smatra da nuklearno oružje bilo koje vrste ima stratešku važnost. Svaka podmornica Ujedinjene kraljevine može nositi do 16 Trident raketa sa teoretski, 12, teoretski maksimalno 12 bojnih glava ili projektila. Svaka podmornica neće, više nositi, neće nositi više od 40 projektila u odvraćajućoj ophodnji. 69. godine smo osmislili ono što zovemo stalno odvraćanje na moru, i to znači da najmanje jedna podmornica sa nuklearnim projektilima jest na moru u određenom vremenskom razdoblju i spremna je ispaliti kada je to potrebito. To se događa već 50 godina. U ovom trenutku imamo različite potrebe za održavanjem i treningom, tako da bi bilo teoretski moguće da Ujedinjena kraljevina ima dvije takve nuklearne podmornice na terenu, ali to bi naravno i smanjilo korištenje mogućih resursa u e, određenom trenutku. Zbog toga se Ujedinjena kraljevina oslanja na međunarodnu suradnju, pogotovo na Sjedinjene države. E, Ujedinjena kraljevina želi ipak biti operacionalno neovisna, međutim u nuklearnom programu nije neovisna. Vanguard SSBN program je dizajniran u Ujedinjenoj kraljevini. Međutim, projektili dolaze iz Sjedinjenih država, jer Sjedinjene države imaju zamjenu za Vanguard, ti su projektili napravljeni zajednički. E, proizvode se zajednički, a vozilo koje ih prevozi je napravljeno u Sjedinjenim državama sustav ispaljivanja i također su napravljeni u Sjedinjenim državama. Sjedinjene države i Francuska pomaže Ujedinjenoj kraljevini u dizajniranju i osmišljavanju i testiranju naoružanja i obrnuto. Odnosi između Velike Britanije i Francuske se razvijaju temeljem dogovora Lancaster iz 2010. godine. Što se tiče ciljeva odvraćanja Ujedinjene kraljevine, vlada opisuje svoje nuklearno oružje kao krajnja mjera sigurnosti kako bi odvratila trijetnju prema Ujedinjenoj kraljevini i kako bi odvratila nuklearni terorizam. To je napisano u strategiji 2015. godine. Dakle, naravno ne djelujemo izolirano, već e, povezano sa Sjedinjenim državama i Europom. E, zadržavanje e, operativne interoperabilnosti Ujedinjena kraljevina može zajamčiti da će svaka kriza u Europi koja eskalira imati nuklearnu dimenziju koja neće biti pod kontrolom Washingtona. Zbog toga će Ujedinjena kraljevina pomoći saveznicima da se takva kriza ne dogodi. Međutim, u ekstremnom slučaju da se doista takva kriza dogodi, tada bi se nuklearno oružje moglo koristiti za odvraćanje napada na Ujedinjenu kraljevinu, iako bi to djelovalo vojno neracionalno. E, otvaranjem sovjetskih arhiva pronađen je dokument E, koji je imao naslov sedam dana do rijeke Rajne simulirajući mogući napad i time bi se onda aktivirale baze u Ujedinjenoj kraljevini za bombačke napade u Sovjetskom savezu tada. Do 1970-ih e, Ujedinjena kraljevina je vodila rasprave o tome Trebamo li imati e, odvraćajuće kapacitete prema neprijatelju i željeli smo na taj način uključiti i Sjedinjene države. Na primjer, razgovarali smo mnogo godina o tome kako ćemo e, smanjiti mogućnost za uništenje Sovjetskog saveza koji u tom trenutku bio jedini nuklearni protivnik. Rano planiranje korištenja nuklearnog oruđa po e, temeljilo se na konvencionalnoj strategiji nakon drugog svjetskog rata kako bi se moglo uništiti 40 sovjetskih gradova. Onda su te brojke parale na 20, na 10, na 4 grada i na kraju samo na Moskvu takozvani moskovski kriterij nije razvijen samo zbog odvraćanja Kremlja, već e, kada je Ujedinjena kraljevina e, u svojoj obavještajnoj zajednici razmatrala korištenje nuklearnog oružja, vidjela je da neki ciljevi nisu financijski ostvarili, tako da se došlo onda do tog e, prihvatljivog odgovora. E, ciljevi Ujedinjene kraljevine su bili sigurnost e, više nego odrećanje. E, sigurnost je bila u tome da će najmoćniji saveznik pomoći Ujedinjenoj kraljevini i Europi. Bivši premijer Tony Blair je rekao 2006. godine u Bijeloj knjizi o nuklearnim snagama sljedeće. Ključno je da za predvidljivu budućnost britanski premijeri imaju jamstva da niti jedan, eh, protivnik ne može eskalirati krizu koja bi izmaka kontroli Ujedinjene kraljevine. Eh, nekoliko kritičkih riječi o stavu Ujedinjene kraljevine o neovisnosti ono za što se zalažemo, a to je e, suradnja s međunarodnim partnerima sa Sjedinjenim državama. Međutim, ukoliko je Ujedinjena kraljevina teoretski e, u mogućnosti proizvesti komponente za nuklearno oružje, može ih i nabaviti u silju e, ušteda i negdje drugdje. Međutim, mi bismo trebali sami proizvoditi nuklearne komponente iz obogaćenog urana i plutonija i to radimo u ovom trenutku. Pa bi bilo logično da koristimo i to komponente iz Sjedinjenih država ukoliko Sjedinjene države to žele dati. Međutim, ako bismo hipotetski dobili te komponente, trebamo li zadržati vlastitu sposobnost proizvođenja komponenti nuklearnog oružja? ili bismo cijelu proizvodnju prebacilo u Sjedinjene države. Što bi bilo ako Sjedinjene države uskrate svoju potporu? Iskreno, niti jedan od ovih scenarija ne čini mi se prihvatljima, ali ova druga opcija mi je još manje prihvatljiva i zbog toga Ujedinjena kraljevina i dalje nabavlja neke komponente nuklearnog oružja iz Sjedinjenih država. No, kako se to jednostavno može uklopiti i u sve druge sustave, na primjer u sustave projektila koje nabavljamo iz Sjedinjenih država. Dakle, ukoliko proizvodnja u kraljevini nije e, moguća u određenom vremenskom okviru, tada se ne radi o uštedi, već o egzistencijalno važnoj odluci. Ujedinjena kraljeve ne želi neovisne kapacitete, već želi kapacitete koje su e, hipotetski neovisni, ali su što je moguće jeftiniji. Nuklearno razoružanje s druge strane često je velika tema, javno mnjenje je vrlo složeno ovdje, složenije nego što mislite. E, ankete pokazuju da su ljudi osjetljivi na troškove. E, trećina govori o troškovima, a drugi su za potpuno razoružanje, smanjenje troškova i tako dalje. Nuklearno oružje nisu bili glavna, glavna poluga u različitim politikama vezano za naše izbore. E, parlament je snažno za zadržavanje nuklearnog oružja. Može se koristiti novac i za druge svrhe, kao što je govorio sekretar Portillo ili kao što su to govorili Owen i Brown za neke druge kao e, pod navodnicima moralne ciljeve. E, dakle, ne vjerujem da se ovdje radi samo o raspravi za javnost. Smatram da postoji doista e, iskrena potreba da se nešto učini i zadrži moralni autoritet. Umjesto toga čini mi se da su veliki pritisci na nas e, od strane financija. Naš program obrane je pod velikim pritiskom i mislim da će pretrpjeti određene rezove vrlo je važno zadržati ipak neke mogućnosti kao što je fuzija nuklearnog materijala i slično. Ujedinjena kraljevina ima opcije rješavati ova pitanja zato što nismo pod direktnom prijetnjom. Sjedinjene države su sada promijenile svoj SSBN program što će nam donekle povoći, ali trebamo još raditi na tome donijeti novu odluku o nuklearnim projektilima je pred ovim parlamentom. Međutim, parlament ima veće izazove, to su Brexit i proračun za Ujedinjenu kraljevinu ako će biti održiv dugoročno. Hvala vam lijepa, profesor Benjamin. Hvala predsjednice. Zadnji put kada sam pozvan radilo se o nuklearnom izazovima prošle godine i sada ću s velikim zadovoljstvom govoriti i o pitanju nuklearnog odvraćanja i o francuskom slučaju. Kao što je jedan od zastupnika jutros rekao, mislili smo, ne svidjelo mi se njegovo obrazloženje, dakle, rekao je da je nuklearno odvraćanje iscrpilo svoju atraktivnost. i uvidjeli smo od početka ove, ovog desetljeća da je situacija u biti skoro pa suprotna. Mi istraživači, listi koji, koje pogoni e, volja da razumijemo odnose između država i naroda, to jasno ukazuje. Što se tiče francuske doktrine odvraćanja, nuklearnog odvraćanja, s obzirom da ste me zamolili da o tome raspravljam, Moram reći da doktrina sile redovito objašnjavanja, objašnjavana u stručnoj literaturi. Ja ovdje ne predstavljam svoju zemlju, tako da ću tu stručnu literaturu staviti u kontekst i iznijeti vam glavne činjenice i brojke koje se tiču ove francuske, jako specifične francuske teme. Vjerojatno se sjećate strateške revizije obrane i sigurnosti i to je dakle zadnji konceptualni okvir za francuski nuklearni okvir objavljeno je u prosincu 2017. i tada se razmišlja o uvođenju petogodišnjeg zakona o vojnom proračunu, dakle za razdoblje od 2015. do 2023. a to je vlada u veljači će godine predstavilo, a u trećem mjesecu je nacionalna skupština to odobrila, a u petom mjesecu je to potvrdio i senat. Ja ću iznijeti ovdje neke neka temeljna načela najprije, a zatim ću opisati dva stupa na kojima počiva odraćanje odvraćanje kako postoji već dosta vremena. Kao prvo, nuklearno odvraćanje je još uvijek ugalni kamen francuske obrambene strategije. Drugo, cilj je da se radi o isključivo obrambenom oružju, dakle to znači da nuklearno oružje može biti korišteno samo u iznimnim, odnosno ekstremnim e, okolnostima samo obrane i to je naravno temelj odnosno to vodi kao onom temeljnom paradoksu nuklearnog odvraćanja osmišljeno je dakle kao oružje koje ne treba koristiti, koje nema za cilj da bude upotrebljeno, a Dakle, glavno načelo kojeg se treba sjećati, sjetiti je načelo permanentnosti. Dakle, odraćanje treba biti uvijek pouzdano. to je načelo stroge dostatnosti. Treba biti utemeljeno na suzdržanosti i minimalnom vitalnom kapacitetu. no to su neki pojmovi koji mogu razvijati s vremenom, naravno, ovisno o situaciji, procjeni vlada. I treća stvar je načelo strateške neovisnosti, kao što znate, naravno. Dakle, obraćanje pitanje nacionalne suverenosti i to je nešto čime se mora upravljati na nacionalnoj razini, no imajući to sve na umu, naravno je ono opće poznato da strateška neovisnost je nešto ono ide i uz suradnju i participaciju. Mogu vam dati evo, tri ključne ilustracije. Svi sjećamo koncepta iz 1974. koji priznaje dakle, doprinos francuza, francuskih i britanskih snaga eh, kapacitetu odvraćanja ali saveza. Tu vidimo i vezu između vitalnih interesa dviju zemalja Francuske i Britanije, iako su i, iako ni ovdje vitalni interesi ne mogu biti sasvim jasno definirani. I tu je sporazum iz Lancastera između Francuske i Ujedinjene kraljevine, to je ilustracija dakle udruživanja sredstava dviju zemalja, prvenstveno iz ekonomskih razloga tada. Dakle, tu imamo rad na Epuru koji je u tijeku od 2010. A što se tiče ova dva stupa francuskog eh, sustava odvraćanja, naravno sjećate se platforme zemlja zemlja Albion e, to je napušteno, toga se odustalo i sada Francuska i Engleska imaju dvije komplementarne komponente, status strateške snage, e, zrakoplovne i pomorske. Ono što je važno za francusku doktrinu, obje su napravljene kako bi mogle na sebi preuzeti sve misije odraćanja. Strateške FATS, to je dakle stratež, eh, franska kratica, Force Aérienne Stratégique, dakle tu su dvije skadrile od otprilike 40 e, bombardera, 10 eh, e, Rafala, zrakoplova, Eh, ratnih zrakoplova na nosaču aviona Charles de Gaulle. Dakle, to je pri Mornarici. Imamo ASMPA, jet pogon i specifičnost ovih e, zračnih vojnih snaga jeste da su iznimno brze, učinkovite, e, prodorne i pokrivaju cijeli teritorij, odnosno mogu pokrivati cijeli teritorij. I naravno postoji i mogućnost da se opozovete zrakoplove. sigurno se upoznati sa specifičnostima francuske doktrine, a to je ponovno uspostavljanje odvraćanja u vrijeme krize. pomorske strateške snage imaju dakle, u svom sastavu četiri nuklearne podmornice koje su od ključnog značaja u francuskom za Francusku, s obzirom da pomorska komponenta, kao što znamo, je smanjena 96. godine došlo do smanjenja aktivnih balističkih e, projektila sa 6 na 4. Dakle, platforme su opremljene balističkim e, projektilima M51 u svojoj prvoj i drugoj verziji i imamo TNO bojeve glave od 1960. E, o njihovom dosegu se ne, to nije javno poznato koji je doseg Četiri platforme su potvrđene kao nužne e, i permanentno su na moru i to je jedna od ključnih, e, jedno od ključnih sredstava odvraćanja. Evo par brojki ovim programima, takvim kakvi su sada. U okviru petogodišnjeg vojn, U e, zakonu, dakle, vojne programacije od nuklearno odvrađanje predstavlja 3,88 milijardi godišnje, što je pred otprilike 12% vojnog proračuna, godišnjeg proračuna, komparativno to je predstavljalo 15% vojnog proračuna krajem 60-ih kada je ta snaga napravljena, dakle, pardon, 50, a 30% 1990 i dakle vidimo da je to proračun koji sve manji i manji zadnjih 40 godina. Sada par riječi o tome kako to stanovništvo doživljava. Francusko vojno odvraćanje nikada nije uveliko sporavano od strane stanovništva. Rasprava je pokrenuta pri par godina o smislenosti tog sustava odvraćanja u kontekstu terorističkih prijetnji identificiranih i neidentificiranih prijetnji interesa u Francuskoj i izvan Francuske. I naravno to je bila legitimna rasprava, no u vrijeme strateških iznenađenja i prevrata, kao što smo vidjeli što ste dogodilo u Ukrajini 2011. godine. Dakle, nije iznenađujuće da prema nekim recentnim istraživanjima javnog mnjenja, evo, od prije dva tjedna, francusko stanovništvo je sve više naklonjeno volnom sustavu odvraćanja i čak je i povećan proračun za vojsku i, i to je prihvaćeno od e, širokih narodnih masa. Dakle, to pokazuje da su Francuzi malo ambivalentni pitanje nuklearnog pitanja. Dakle, ta to je poput životnog osiguranja i a istovremeno smatra se nuklearno oružje opasnim. No eto, mi smo usred tog paradoksa već dosta dugo vremena. A par riječi o postupku razoružanja i modernizacije vojnih snaga. Jer to je nešto što ćemo imati, čime ćemo se baviti dosta godina koje su pred nama. Dakle, Odvraćanje je prvo od pet strateških e, funkcija koje su prva zaštita, znanje, anticipacija, intervencije i prevencija. A u budućnosti, odnosno budućnost toga treba biti zajamčena, ažurirana i unaprijeđena ovisno o vitalnim prijetnjama i interesima zemlje. A ova strateška revizija zahtjeva nužne adaptacije trenutnih kapaciteta i prilagođavanje prijetnjama za zrakoplovstvo, antibalističku obranu i podvodnu detekciju. Zatim, e, preciznost i brzina su i su glavni izazovi na koje se mora odazvati, odnosno koje mora zadovoljiti vojna snaga u narednim 15 godina. Što se tiče odrećanja, često se dode u pitanje, osobito kada se radi o članku petom eh, sporazuma o neproliferaciji. Naime, francuska doktrina insistira na tome da modernizacija nije suprotna postupku odvraćanja. Očuvanje, očuvanje od sustava odvraćanja je primjena načela predostrožnosti i mogućnosti strateških iznenađenja u post-hladnoratovskom razdoblju. No, ovo je sukladno sa načelom stroge dostatnosti koje je jedno od ključnih načela francuskih vojnih snaga već desetljećima. No moramo sjetiti nekih važnih stvari. Naime, u Francuskoj eh, je razvražanje uvijek eh, išlo unilateralno i uvijek je ovisilo o percepciji i okruženju. Danas ključne stavke su sljedeće. Samo vas kratko želim podsjetiti na to. Ratifikacija CTBN i nuklearnih infrastruktura nakon 1995. gašenje fizijskog materijala i pogona Pierlat i Markul na jugu Francuske. To je nešto u tijeku još. Uz popratne mjere transparentnosti i smanjenje dakle, za jednu trećinu nuklearnog e, pomorskog odvraćanja, sustava odvraćanja, dakle sa šest na četiri. Četvrtina e, zrakoplovnih sustav, zrakoplovnog sustava odvraćanja i prešli smo sa 500 na 300 nuklearnih glava. možda znate, možda ne znate, da sustav odvraćanja može trajati do 25 do 30 e, godina. Dva stupa će biti ažurirana, odnosno modernizirana oko 2030. Što se tiče pomorskih snaga, M55 u svojoj trećoj verziji će biti u pogonu, a buduća verzija M51 bit će razvijena i produkcija treće generacije platformi bit će pokrenuta. Ovo je najskuplji dio ovog programa. Što se tiče zrakoplovnih snaga, Rafal je uveden e, u Gaskonju Lafajetu, dakle nema više Miraža 2000N, a SMPA projektili treba biti upgradirani razvoj ESN 4G treba e, se i dalje razvijati, a flota tankera će biti obnovljena s 40 na 50 do 2030. Čekaj. Sustav nuklearne transmisije bit će prilagođen, a što se tiče proračuna i troškova, dakle troškovi tog programa objavljeni su i još 2012. i o tome se raspravlja, dakle to nije ništa novo. Može se redovito povećavati sa više manje do, više manje moguće da se udvostruči dak proračun koji je od 3,8 milijardi. doće do porasta proračuna koji će biti prvenstveno posvećen e, pomorskim snagama do 2026. Dakle, mislim da mogu zaključiti s tim brojkama. To će se, naravno biti prikladno adaptirano u budućem razdoblju. Hvala. Hvala profesore, hvala kolege. Evo otvaram drugi krug rasprave. Pitanje i odgovori. S time da vas moram podsjetiti da prijevod prestaje u 12.30. Mi možemo ostati, ali odgovori neće biti prevedeni. Evo, započinjem s koordinatorima, gospođa Valero. Hvala lijepo, predsjednice. Mislim da ste rekli kako Ujedinjena kraljevina ima problema sa financiranjem ovih problema, programa. Željela bih saznati kamo to vodi. Iako nam možete nešto reći o javnoj potpori što se u Ujedinjenoj Kraljevini misli o nuklearnom odvraćanju? Postoji li javna podrška za nuklearno odvraćanje? Također imam pitanje za gospodina Otku Vi ste također govorili o javnom mišljenju i rekli ste da podrška raste. Podrška za većim iznosima namijenjenima obrani. Ali kako ste to formulirali? Više novca za obranu općenito ili više novca za nuklearne programe, odnosno programe nuklearnog odvraćanja jer je razlika značajna. Ne radi se o novim, to su nove prijetnje, nisu iste kao prije. Možda, eh, post, možda nuklearna obrana nije najbolja moguća obrana za naše građane, možda bi trebalo razmisliti o nečemu drugome. Kao što Mm, vi ste spomenuli da se za nuklearne oružje smanjila, smanjio iznos, pa me zanima kako se u javnom mišljenju na to gleda. Gospođa Lozing. Hvala vam. Ja sam postavila već jedno pitanje, to isto pitanje ranije, ali nisam dobila odgovor, pa možda da postavim sada pitanje ponovno našim panelistima a to je izgradnja, testiranje i postavljanje novih generacija raketa. Što mislite, je li Ujedinjena kraljevina i Francuska zato? Mogu li te rakete služiti odvraćanju i što vi osobno o tome mislite? Thank you. And apologies because I... Um, Hvala, ispričavam se zato što ću ja vrlo uskoro morati otići. Hvala na prezentacijama. One is, particularly as having both of you. Kao što je najavljeno na početku sastanka, prevoditelji, konferencijski prevoditelji završavaju sastanak prema predviđenom vremenu. And France relationship in this field and uh, whether that is something that could be